Good morning, Dobar dan. Možemo započeti sa sastankom. Prvo ćemo usvojiti dnevni red koji se smatra dakle usvojenim i nakon toga nastavljamo sa našim eh, dijalogom sa Marijom Dragijem, predsjednikom Europske središnje banke. Želim mu zahvaliti što se pridružio našem odboru, on uvijek redovito dolazi na naše dijaloge. a naročito cijenim to što nam se odlučio danas priključiti iako se istovremeno odvija važan sastanak skupine G20. Naravno na e, razini Središnje banke i ministra financija. Gospodin Dragi će iznijeti stajališta ECB-a glede razvoja novčane politike. Već smo imali raspravu među našim stručnjacima u Ekonu koji su se posebice pozabavili posljedicama e, trajnih diferencijala u inflaciji, ali pretpostavljamo da će gospodin Dragi se osvrnuti i na širu sliku, jer se ovaj sastanak odvija nakon sastanka upravnog odbora SBA gdje su objavljene važne novosti. Odmah ću bez daljnjeg odlaganja dati riječ gospodinu Dragiju. Podsjetit ću vas na naš način rada. Nakon njegovog izlaganja u trajanju od 10 minuta imat ćemo po 5 minuta koja su koje su namijenjene za e, pitanja i odgovore i eventualne daljnje informacije. Gospodine Dragi, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku, dame i gospodo, ova današnja rasprava odvija se u trenutku kada se Europska središnja banka nalazi pred promjenama četvrtog 11. Europska središnja banka će preuzeti nadzor nad bankama u eurozoni, uključujući i izravni nadzor nad 120 velikih banaka. To je najveći korak u procesu europskih ekonomskih integracija od usvajanja eura. Dobro smo se pripremili za taj korak, ali smo isto tako svjesni važne dodatne odgovornosti koju ćemo preuzeti. Osim toga, tijekom predstojećih mjeseci većina službi Europske središnje banke preselit će se u nove prestorije Europske središnje banke u Frankfurt Ostendu, dok će djelatnici SSM-a ostati u središtu grada. To će i zemljopisno naglasiti odvajanje nove nadzorne zadaće Europske središnje banke od ostalih zadaća koje obnaša. U tom kontekstu bih vas htio izvijestiti da smo danas objavili odluku o provedbi razdvajanja monetarne politike Europske središnje banke i nadzornih zadaća kako je predviđeno uredbom o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Znam da će trećeg studenog e, uoči početka jedinstvenog nadzora biti prilike da razgovarate s predsjednikom nadzornog odbora. Do tada će također biti poznati i rezultati sveobuhvatne analize. U tom kontekstu danas ću kao i na predstojećim javnim raspravama usmjeriti pozornost na tradicionalne uobičajene zadaće Europske središnje banke, posebno na monetarnu politiku. Gospodarski oporavak u eurozoni gubi na dinamici. Nakon umjerene ekspanzije posljednjih tromjesjeća, realni BDP prestao je rasti u drugom tromjesečju ove godine. Prve informacije o gospodarskim uvjetima koje smo dobili tijekom ljeta bile su nešto slabije nego očekivano. Industrijska proizvodnja i narudžbe u proizvodnji tijekom srpnja dali su nam razlog da budemo optimistični. Međutim, noviji pokazatelji ne daju nikakve naznake o tome da je prestao pad zabilježen tijekom kolovoza. Ako gledamo u budućnost, možemo očekivati unutarnju potražnju u eurozoni koju će podržavati nekoliko faktora, a to uključuje i našu monetarnu politiku, dobre financijske uvjete kao i strukturne reforme koje podržavaju privatnu potrošnju i ulaganja. Istovremeno neprihvatljivo visoka stopa nezaposlenosti i, i dalje slabo kreditiranje, odnosno rast kreditiranja, mogli bi oslabiti snagu gospodarskog oporavka. Opasnosti koje se odnose na očekivanu ekspanziju očito su velike. Posebno geopolitičke tenzije mogle bi ugroziti povjerenje potrošača i poslovnih subjekata, a nedostatne strukturne reforme mogle bi predstavljati opterećenje na poslovno okruženje. Od visoke stope od 3% krajem 2011. godine inflacija pada u eurozoni već neko vrijeme. U kolovozu se procjenjuje da je inflacija dosegla nisku, rekordno nisku razinu od 0,3%, međutim to je kasnije korigirano na 0,4%. Mi očekujemo da će inflacija ostati na niskoj razini u predstojećim mjesecima, a da će se postupno povećati tijekom 2015. i 2016. S obzirom na dugo razdoblje niske stope inflacije, koje smo već zabilježili, budno ćemo pratiti e, rizik i opasnost vezan uz razvoj cijena. Posebno ćemo se usredotočiti na moguće posljedice slabijeg gospodarskog rasta, geopolitički razvoj situacije, tečaj i provođenje i rezultate naših e, mjera monetarne politike. Prije nego što nešto kažemo o najnovim odlukama u području naše monetarne politike, htio bih naglasiti da je Europska središnja banka poduzela mnogo toga u posljednjih tri godine kako bi očuvala stabilnost cijena. Uspješno smo se borili protiv krize povjerenja u odnosu na euro, koja je podigla kamatne stope na nenormalno visoku razinu. Bankovni sustav u eurozoni dobio je do sada neviđena sredstva. E, trajno smo i kontinuirano smanjivali stope. Međutim, u kontekstu projekcija slabe inflacije i slabog rasta te kreditiranje koje kontrolirano, odlučili smo početkom rujna usvojiti niz dodatnih inicijativa u sklopu monetarne politike koji služe kao nadopuna mjera koje smo već najavili u lipnju. Kao prvo smanjili smo ključnu kamatnu stopu Europske središnje banke za 10 e, bodovnih poena do donje granice. Glavna stopa refinanciranja sada iznosi 5%, a stopa na prekonoćne depozite minus 0,20%. Drugo, najavili smo dodatne mjere kako bismo osnažili funkcioniranje transmisije monetarne politike, podržali kreditiranje realnog sektora i dali e, omogućili dodatnu monetarnu prilagodbu s obzirom da smo sada došli do donje granice. Povratak e, funkcionalnog transmisijskog mehanizma, posebno u kreditiranju banaka, od ključne važnosti kako bi poticaj monetarne politike koje smo uveli došli do e, konačnih korisnika. Na taj način se pruža podrška stvarnom e, dohotku, potrošnji i e, formiranju cijena. Nakon ove najave, u sklopu našeg programa ABSSPP uskoro ćemo početi kupovati e, transparentne vrijednosnice sa imovinom koje se sastoje od potraživanja u eurozoni iz nefinancijskog privatnog sektora. Također ćemo početi kupovati obveznice koje su izdane u eurozoni MFI pod novim programom CBPP3. Te mjere će učinkovito dopuniti i osnažiti ciljane dugoročnije operacije refinanciranja. Prva tranša je provedena prije samo nekoliko dana. U tom smislu vam želim dati nekoliko informacija o ishodu prve operacije ciljanih dugoročnih operacija refinanciranja. U četvrtak je 255 banaka sudjelovalo u prvom TLTRO-u u iznosu od 82,6 milijardi eura. To je u sklopu s našim očekivanjima na temelju ponašanja banaka u sklopu prethodnih programa. U 12. mjesecu će banke dobiti još jednu priliku da, uzem, da pozajme sredstva u sklopu e, ciljanih dugoročnih operacija refinanciranja, što će im omogućiti Ukupni iznos od rujna do 12. mjeseca 2014. godine ekvivalentan iznosu od 7% zajmova u nefinancijskom privatnom sektoru što isključuje zajmove kućanstvima za kupnju stambenih za kupnju kuća. Osim toga, u e, rujnu i prosincu operacije bi trebalo zajedno analizirati. Od sljedeće godine bit će i dodatne tranše u sklopu kojih će banke moći dobiti dodatna financijska sredstva na temelju e, dosadašnjih rezultata u davanju zajmova. Zašto još prerano ocijeniti utjecaj ciljenih dugoročnih operacija refinanciranja na realni sektor? E, bez obzira na to, njihova najala već je E, već je imala pozitivan učinak na financijska tržišta. Očekujemo da će ciljane dugoročne operacije refinanciranja djelovati kao snažan instrument u transmisiji monetarne politike i da će olakšati e, kreditiranje u realnom gospodarstvu s obzirom na financijsku strukturu gospodarstva eurozoni koje se temelji na bankama. Dodatne mjere koje smo poduzeli u rujnu osnažit će e, kreditiranje u tri smjera. Kao prvo očekujem da će kupnja transparentnih ABS-ova osnažiti e, direktni protok, dakle opseg u kojem e, će trošak financiranja banaka biti prebačen na njihove, na njihove, na one kojima posuđuju To je zato što je tržište ABS-a još uvijek ograničeno, odnosno ima ograničenja, tako da potencijal za intervencije u svrhu promjene dinamike na tržištu vrlo visok na tom tržištu. A veza između spredova, e, odnosno razlika na kojima se oni trguju na sekundarnom tržištu, i e, stopa zajmova koje banke primjenjuju na primarnom tržištu je direktna i izravna. Drugo, također će postojati kanal za rebalans portfelja jer će ekspanzija, odnosno povećana likvidnost koja će biti posljedica kombiniranih e, zajedničkih operacija promicati diversifikaciju ulaganja u ulagačkoj zajednici. Na taj način će se olakšati financijski uvjeti. Mi vjerujemo da sveobuhvatna monetarna politika koju poduzimamo usmjerava naše daljnje djelovanje i da je to u skladu sa našim mandatom održavanja stabilnosti cijena i naše želje da se stopa inflacije stabilizira na razini nižoj, ali blizu 2% u srednjem roku. Je li tržište za imovinu osigurano vrijednosnicama e, dovoljno da omogući veliku opsežnu kupnju? Naša kupovina će omogućiti e, širok e, raspon kupnje vrijednosnica osiguranih imovinom. A ukupna količina vrijednosnica u portfeljima ulagača je već prilično velika. Uvjerili smo da će to rasti kao posljedica naše nazočnosti na tržištu. Tijekom vremena, kako naša kupovina bude doprinosila normalizaciji u uvjetima trgovanja, sekundarno tržište i aktivnosti izdavanja proširit će se u onim segmentima gdje su trenutno manje aktivne. E, iskustvo sa ostalim središnjim bankama koje su e, krenule u izravnu kupovinu strukturiranih proizvoda pokazuju e, veličinu, da veličina tržišta i opseg kupovine e, donekle ovise, da su donekle međusobno povezani. Hoće li nove inicijative izložiti eurosustav većim opasnostima? Izravna kupnja će povećati veličinu e, bilance Europske središnje banke. U sklopu programa kupovine e, vrijednosnica osiguranih imovinom kupovat ćemo e, samo određene tranše. Imamo mnogo iskustva u upravljanju opasnosti koji se tiču određenih kategorija imovine. Imovinu koju ćemo kupiti mora zadovoljavati visoke standarde transparentnosti i jednostavnosti i također je mora karakterizirati e, nizak rizik od defolta. Visoki stupanj e, poboljšanja kredita koji se mora ugraditi u financijske transakcije također će biti zaštitni sloj od gubitaka. Pokrivene obveznice također imaju neka obilježja kao i vrijednosnice osigurane imovinom i zato nadopunjavaju ovaj program ABS-a. Kao prvo veza koja se uspostavlja sa bilancom e, banke koja ih izdaje između e, pokrivene obveznice s jedne strane i zajma koji je pokriven tom obveznicom je dosta dobar i kako se cijene tih e, obveznica povećavaju, očekujemo da će banke reagirati na odgovarajući način na e, na poticajne mjere i da će e, se više zajmova kolateralizirati. Osim toga, izravne intervencije na tržištu će dopuniti kupnju vrijednosnica osiguranih imovinom i osnažiti portfelj i kanal za transmisiju. Upravljačko vijeće je naglasilo da će kombinacija ovih mjera koje su najavljene između lipnja i rujna na e, snažan način utjecati na bilancu Europske središnje banke. E, zahvaljujući programima kupnje e, mi sada krećemo u tranziciju prema monetarnoj politici koja se uglavnom temelji na koja se uglavnom temeljila na pasivnom reagiranju središnje banke, odnosno davanju kredita, na aktivnije i e, kontrolirano upravljanje naše bilance. Upravljačko vijeće i dalje odlučno nositi se s rizicima e, projekcija inflacije u srednjem roku. Prema tome spremni su koristiti i nekonvencionalne instrumente u sklopu e, i u skladu s našim mandatom kako bismo izmijenili sastav naših nekonvencionalnih intervencija ukoliko to bude potrebno kako bi se nosili sa rizicima e, predugačkog razdoblja niske inflacije. Htio bih dodati da uspjeh naših mjera ovisi i o broju čitavom nizu faktora koji izlaze izvan okvira monetarne politike. Hrabre strukturne reforme i povećanje konkurentnosti u poslovnom sektoru ključni su kako bi se poboljšalo poslovno okruženje. To bi također moglo poboljšati e, nužno potreban, potrebne instrumente i stvoriti veću potražnju za e, kreditiranjem. Strukturne reforme su sada od ključnog značaja E, i od ključnog značenja je monetarna politika Europske središnje banke kako bi se i dalje osnažila učinkovita transmisija monetarne politike. Kao što sam već nekoliko puta rekao, niti jedan monetarni i fiskalni stimulus e, ne može imati učinka bez strukturnih reformi. E, kriza će se završiti samo kada se povrati povjerenje u realno gospodarstvo, posebno u sposobnost i spremnost poduzimanja rizika, ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta. To ovisi o čitavom nizu čimbenika što uključuje našu monetarnu politiku, ali još važnije je spomenuti provedbu strukturnih reformi kojim će se podržati vjerodostojnost proračunskog okvira i osnažiti upravljanje u eurozoni. U početku ste se opredijelili i za diferencijal inflacije u eurozoni kao jednu od današnjih tema. Nadam se da razumijete da s obzirom na važne odluke koje smo donijeli u srpnju i rujnu, više sam se bavio monetarnom politikom i, mjera, i tim mjerama. Međutim, e, ja sam spreman e, i vrlo sam zainteresiran za daljnju raspravu u području e, inflacijskih diferencijala i posebno njihove veze sa programom strukturnih reformi. Radujem se daljnjoj raspravi. Now I Hvala predsjedniče. Evo sada prvi e, govornik za EPP, Pablo Zalba, izvolite. Zahvaljujem. Gospodine dragi, još jednom zahvaljujem što ste danas ovdje s nama i žao mi je, evo što sam došao malo kasnije i nisam uspio čuti sve što ste rekli od početka. Evo moje pitanje je sljedeće. Pa, znači nešto što se odnosi na te ove za koje ste rekli da, za te otrove koje, koje ste rekli da nisu e, doživjeli e, onakav uspjeh kakav su trebali, rekli ste da je tržište te otrova fragmentirano i e, htio sam reći da su ranije ljudi uspjevali dobivati jeftine zajmove, ali uslijed rizika danas to više nije moguće i banke više ne nude jeftine zajmove. Kako možemo ovaj problem riješiti? Također bih e, želio pitati sljedeće. Dakle, ovo se dogodilo prije nego e, što su banke došlo u ovu situaciju ispitivanja otpornosti o čemu ste govorili, o stres testova. I u svakom slučaju slažem se s vama tome da ukoliko same zemlje ne provedu svoje reforme monetarne zahvati neće dovesti do e, odgovarajućih rezultata. Vi se sada zagovarate za aktivnu monetarnu politiku. Jeste li to e, učinili zato da bi zemlje bile naklonjene reformama? Naime, Španjolska je provela mnoge reforme i stvorila je najveću, najveći broj radnih mjesta i bila je u tome, e, u tome jedna od najuspješnijih gospodarstava. Znači, namjeravate nastaviti s takvom proaktivnom vrstom ekonomske politike? Zahvaljujem. Što se dakle tiče prvog pitanja? Od nedavna smo vidjeli i neke znakove nekakvog poboljšanja kreditnih uvjeta. Naime, još uvijek eh, radi se o tome da sada pad eh, kreditne aktivnosti ide manjom brzinom. Međutim, eh, zadnji pregled bankovnih aktivnosti pokazuje da su kreditni standardi donekle ublaženi u odnosu na ono što je pokazala prethodna ocjena, te da su standardi za dajmove još uvijek stroži od povijesnog prosjeka iz 2003. Postoje pa ovdje još neki zanimljivi razvoj u tom smislu. Naime, pitali smo e, i pitali su, pita, pita se uvijek koji su to temeljni faktori koji e, utječu na proces pozemljivanja, a uglavnom je pitanje e, ponude. Naime, a to je povezano sa percepcijom rizika. I važnost ovog faktora u posljednjih je nekoliko ocjena ostao isti. Međutim, kreditni standardi su porasli u, e, i zahtjevnost je porasla, a to je zbog pomanjkanja potražnje. A što se tiče ciljenih dugoročnih e, operacija refinanciranja, želimo osigurati e, financiranje i uvjete po povoljnim stopama i to ne samo na dulje vrijeme, nego i E, povoljnije nego što se moglo očekivati prije šest mjeseci kada smo to najavili. Što znači kada dođe do e, vršne potražnje biti će dovoljno financiranja da zadovolji tu potražnju. A druga stvar koja teltra, odnosno ciljana je dugoročne operacije refinanciranja razliku od prethodnih takvih operacija refinanciranja iz 2012. je bila e, činjenica da su oni bili ciljani na nefinancijski privatni sektor. A prve e, financijske transakcije e, suočile su se sa problemom financiranja e, zbog čega je mogao u, taj, u tom trenutku nastati niz nepovoljnih situacija za banke. A upravo su Eltroj to promijenili. Sadašnja je situacija drugačija postoji mogućnosti financiranja, međutim e, u e, vrlo su e, u malom smjeru smjereni na financiranje privatnog sektora. Dakle, ova vrsta financiranja biti će raspoloživa po povoljnim uvjetima bankama ukoliko pozajmljuju privatnom sektoru, a ne čine nešto drugo tim E, novcem. Evo još samo evo da dovršimo proste. Dakle, evo što se tiče monetarne politike. Dakle, ovdje je važna jedna stvar posebice. Naime, postoje tri komponente za povratak povjerenja. Jedna monetarna politika, druga strukturne reforme, a treća ispravna fiskalna politika o kojoj možemo kasnije govoriti. Međutim, ne radi se ovdje o nekoj velikoj nagodbi gdje će monetarna politika odgovoriti samo ako i ukoliko se učini ovo ili ono. Naime, monetarna politika je učinkovita samo ako se nauči na neke stvari. To se ne radi o nekom pregovaranju ili ustupcima ili ovom ili onome. To je ključ. Naime, mi imamo mandat, a naš je mandat da stopu inflacije držimo i blizu, e, ispod, ali blizu 2%. To je naš mandat. Hvala. Za e, Eliza Ferrera. Ja ću engleski govoriti. Često e, sam čestitala Središnjoj banci, a vama posebice na ulozi ecb u tijekom krize i poslije također. Međutim, sada imam dvije, dva pitanja. Prvo se pak odnosi na vašu ulogu. Vi ste započeli ovu ulogu time što, ste rekli da ćete vi biti nadzornik unutar bankovne unije i drago mi je što ćete imati tu ulogu, ali SB također je e, blisko uključena u nadzor najvažnijih banaka u Portugalu u okviru programa koje je uspostavila Trojka. I E, e, na, pod kraj programa e, druga najveća banka Spirito Sanko Sankto u Portugalu propala je sa golemim učinkom na realno gospodarstvo i na makroekonomsku stabilnost zemlje. Dakle, što je ovdje krenulo krivo i koja je bila vaša uloga unutar trojke? A sada smatrate li da bi ova situacija mogla ugroziti vjerodostojnost esb e, za ulogu jedinstvenog nadzornog tijela unutar e, eurozone. Dakle, mogli, biste li mogli im dati neku, malo osvijetliti ovu situaciju kako je do toga došlo? Drugo pitanje je sljedeće. Dakle, mislimo doista da ste učinili dobar e, posao u tome što ste ubacili e, likvidnost, likviditet u eurozonu. Međutim, ova sredstva, ova likvidnost e, zapravo ne teče prema realnom gospodarstvu. I evo sada Teltroj također možda nisu dovoljni za to. Pa sada se pitam, je li moguće da kada se radilo toliko na monetarnoj politici, nije došlo do odgovarajućeg odgovora politika na stvarnoj strani gospodarstva, da se one nisu uključile u vaše napore? Naime, e, vi ste u govoru Jackson Cole to jako jasno i rekli. Međutim, smatrate li da je možda sada krajnje vrijeme da svi budemo više eksplicitni u traženju promjene u ekonomskoj agendi i na strani Unije i na strani zemalja članica i kako e, možete, e, kako se to može postići. Da li zemlje sa suficitom trebaju tu utjecati kao Njemačka i tako dalje ali zapravo e, ekonomija e, e, sa strane opskrbe ne funkcionira na taj način. Znači, treba nam potražnja. Što je vaš odgovor na to? Zahvaljujem. Odgovor na prvo pitanje. Dakle, je sljedeće. Ne smijemo naime zaboraviti da SB za sada još nije nadzornik tih banaka. SB nema još nadzornih, e, niti je imala nadzornih ovlasti nad portugalskim bankama, niti bilo kojom drugom bankom i to nećemo niti imati dok to ne, bude, dok to ne postanemo. Dakle, uključenje sb e, u ono što se dogodilo sa bankom Spirito Santo je bilo samo u okviru rada trojke. Mi nismo bili uključeni u bilo kakvi rad s bilo kojom specifičnom posebnom bankom, naime Središnja banka samo je dala E, nadzornoj instituciji u Portugalu e, pomogla da uspostavi bolje standarde i doprinijela je naporima trojke e, time što je formulirala i uspostavila bolje standarde, bolju analizu kreditnog rizika i kredita. upravo zbog tog, tih boljih standarda Eh, je portugalsko nadležno tijelo uopće uspjelo eh, utvrditi eh, kakvo je točno stanje. A što se tiče drugog pitanja, hvala na pohvalama što ste, dakle što smo, što, što ulažemo napred da se držimo našeg mandata, to je da inflacija bude ispada ali blizu 2%, ali ono što mogu reći je da Stvarnost nije e, uvijek tako loša kako se čini, ima zemalja koje su postigle znatan napredak i već vidimo i neke rezultate, neke plodove reforma e, koje su te zemlje uvele u posljednjih dvije godine. E, dvije godine. Međutim, kao što sam nekoliko puta već rekao, moramo imati opći e, okvir politika kako bi naša monetarna politika mogla biti u potpunosti djelotvorna. A osim područja strukturnih e, reformi o kojemu smo mnogo govorili, drugo takvo područje je fiskalna politika. E, dakle, ako mogu još jednom ponoviti ono što sam rekao u Jackson Hallu, fiskalna politika ima nekoliko dimenzija na primjer imamo fiskalne propise iz pakta o stabilnosti i rastu, a potkopavati te propise bi zapravo značilo potkopavati ono što drži povjerenje. Ne smijemo se zaboraviti kakva je fiskalna situacija izgledala prije 4-5 godina. Međutim, imajući to u vidu, postoje također određeni e, prostor za manevar unutar propise pakta o stabilnosti i rastu koje omogućuju tu fleksibilnost, određenu E, dozu fleksibilnosti ovisno o okolnostima u koje se nalazi određena zemlja, a na, to je uloga komisije da procijeni koliki je taj prostor. Što se pak općenitije tiče, e, za one zemlje koje nemaju tog fiskalnog prostora, što one mogu učiniti? E, mogu pogledati koja je mogućnost za fleksibilnost, da, ali što je još važnije? Time zemljama važno je reprioritizirati reprioritizirati svoje fiskalne politike onime što sam nekoliko puta naglasio, a to je fiskalna konsolidacija koja potiče rast. Naime, dati više prioriteta produktivnoj investiciji, produktivnim investicijama, smanjenju poreza, i, a manje nekim sadašnjim e, neproduktivnim e, javnim izdacima. I dakle, evo to je ključni put za one zemlje koje nemaju ovog fiskalnog prostora, kombinacija ovih dviju karakteristika. Za one zemlje koje, u kojima postoji fiskalni prostor, reći ću samo sljedeće. One bi se trebali držati preporuka za pojedine zemlje koje, izdala, koje su prihvatili svi e, vođe e, europskih zemalja u vijeću Europske unije. Hvala. ECR, e gospodin Bernd Luken. Zahvaljujem. Ja ću govoriti njemački. Gospodine dragi, vi ste sami govorili o problemu e, prijeteće deflacije. E, ovdje se radi o jednim od opasnih e, prijetnji koje imamo u eurozoni, u europodručju i drugdje u Europi. Ne znam čujete li me? Čujete li me? Sada. Dakle, još jednom. Evo, sami ste rekli koji je problem prijeteće deflacije u europrostoru i to je jedan od najtežih problema s kojima se trenutno europodručje suočava, pa i cijela Europska unija u cijelosti. Dakle, moje pitanje ide u tom smjeru. E, dakle, imamo vrlo niske stope inflacije i također čak i klizimo u deflaciju svejedno e, se e, M3 ne razvije u onom smjeru u kojemu bi trebalo e, i što je uobičajeno. Naime, M3 raste vrlo slabo i također čak ide u obrnutom smjeru povremenu, u povratnom smjeru. A što pak stoji u E, u suprotnosti sa e, n 1 gdje se e, iznosi ekspandiraju. Znači sad vidimo ove iznose koji se znatno razlikuju, a koji vode u negativne stope rasta. Znači bankovne zaduživanja i tržišta vrijednosnica se smanjuju. Dakle, moje pitanje je koje je koje vrijednost pridajete vi vrijednosti M3 u okviru stope deflacije. I ne bi li iz toga trebalo izvući sljedeće e, e zaključak. Naime, e, investitori su previše okljevaju investirati u bankovne papire jer e, vjerojatno ne vjeruju u ili imaju manjak povjerenja u bankovne institucije nego, institucije nego investiraju druge vrste e, ulaganja, nekretnine, vrijednosnice i tako dalje. Međutim, upravo ne u ove M3 E, produkte. Dakle, ako ta analiza stoji, onda e, ako e, je to tako, onda ABS-ovi i Teltroji neće moći učiniti puno protiv deflacije, nego je odgovor na to borba protiv krize povjerenja u bankovni sektor. Evo, molim vas, to je moje pitanje. Zahvaljujem. Thank you. Um, effectively, the annual growth rate of M3 Dakle, učinkovito, e, dakle moram reći da je e, rast e, M3 već dulje vremena nizak, iako se u lipnju malo oporavio se 1,6 na 1,8%, a M1 je jedini doprinosio rastu M3 u načelu i e, dobro ne, nije rastao previše, ali svejedno 5,6% u lipnju nakon 4,4% e, u lipnju. Dakle, to je takva situacija. Međutim, dakle, ovo je druga strana slabih kreditnih tijekova koji postoje unutar bankovnog sustava. Znači, pitanje je je li to zbog ograničenja na strani potražnje ili e, ponude možda bi mogla biti na strani ponude jer su banke imale slabu kapitalnu poziciju, poziciju kapitala i zbog toga su ograničavale e, pozajemljivanje jer nisu imale kapitala za pozajemljivanje. U nekom smislu učinjeno je mnogo u posljednjih godinu, godinu i pola u tom smislu, E, otkako smo najavili da prije preuzimanja potpunih odgovornosti e, nadzornika ćemo provesti analizu i reviziju kvalitete imovine i testa otpornosti i izdrživosti banaka, stres test. I e, također smo rekli da je vrijeme prikupljati kapital. I također treba reći da je i znatna iznos kapitalnih e, provizija i zapisa i e, poduzet e, u posljednjih 12-13 mjeseci. Međutim, isto je tako vrlo vjerojatno da u kratkoročnom razdoblju revizija kvalitete imovine i E, stres testovi su možda ograničili u nekoj mjeri kreditne tokove jer žene zapravo e, jer banke zapravo žele biti spremne e, za ovo pa su ograničile kreditne tokove. To je razumna reakcija. Koja je zapravo alternativa? Znači ako mi mislimo da su banke bolesne, ili da imaju niz e, loših e, zajmova u svojim bilancama, a ništa ne učinimo. Imaćemo zombi banke kao one u Japanu i te banke neće također e, pozemljivati. To je dakle kao jedna rana koju treba dezinficirati i to odmah. Iako e, također će možda to uzrokovati još možda daljnji gubitak krvi recimo, ali kad jednom riješimo tu ranu bolest će se zalječiti, izlječiti i banke će se vratiti i moći će onda pozemljivati sa mnogo snažnijeg stajališta i položaja. Znači iz tog gledišta mi zapravo nismo vidjeli problem uvođenja e, ABS-ova ili Teltra jer u trenutku kada će e, posebice ovi programi E, imovinom osiguranih vrijednosti abs ova i pokrivenih obveznica biti uvedeni, stres test će već biti završen. Dakle, zapravo neće doći do kontaminacije, međusobne kontaminacije jednog i drugog. Ali čak i kada bi to bila e, činjenica, mi kao donositelji monetarnih odluka moramo to odlučiti. Mi ne možemo internalizirati razmišljanja o nadzornim stvarima zbog toga da bismo postigli razdvajanje ta dva područja. Dakle, evo, to je to što se tiče opskrbe, odnosno što se tiče ponude. Međutim, znamo da je širenje e, kreditne sposobnosti, odnosno kreditnih mogućnosti od strane banaka, ograničeno i potražnjom. I upravo je to ono što sam rekao. Samo povratom povjerenja u privatnom sektoru da poduzme e, rizike, da investira, e, otvara nova mjesta, tek to će dovesti do rješenja ove krize. A mi sa monetarne strane moramo stvoriti ovu jednu osnovu na koja će omogućiti povrat tog povjerenja. Zahvaljujem. Gospodin Ramon za Zalbe, izvolite. Hvala gospodine Galtieri. Hvala gospodine Dragi, evo sada ću preći odmah na engleski nakon što sam vas pozdravio. Poštovani predsjedniče, dakle ako e, mala i srednja poduzeća u jugu i dalje nemaju dovoljno e, financijskih sredstava, e, vi ste rekli da ćete probati programom ABS-a riješiti taj problem imovinom osiguranih vrijednosnica. Međutim, problem je što banke ne po ne pozajemljuju malim i srednjim poduzećima, ne zbog nesolventnosti, nego što su naknade za kapital ovdje vrlo visoke. Znači koliko su ovi troškovi za pozajemljivanje malim i srednjim poduzećima e, faktor odvraćanja od pozajemljivanja. Naime, je li e, razumno očekivati da će se nedostatak financija za mala i srednja potraživanja moći nadoknaditi, odnosno razriješiti time što će se naknade za pozemljivanje kapitala smanjiti? Hvala. U svakom slučaju e, i opseg i uvjeti pozemljivanja malim i srednjim poduzećima svakako su viši nego drugi oblici pozemljivanja. E, to je jedna činjenica. Naime, vidjeli smo da već neko vrijeme postoji ovaj e, razmak između e, stopa za korporacije i male i srednja poduzeća i da se te stope u poznivanju razliku između zemalja. Međutim, razlike između tih dviju kategorija korisnika, odnosno pozajmitelja, su uvijek razlik, postojale. Nije to nešto novo. E, stvar je u tome da se spread znatno proširio u 2012. a zatim se suzio u 2013. a sada je čak i mnogo manji, što zapravo još jednom podcrtava činjenicu da se u financijska tržišta povratilo povjerenje, međutim, mislimo da je ipak potrebno puno vremena da se e, to povjerenje e, pretoči u povjerenje u stvarno gospodarstvo. Znači postoji razlika u stopu, međutim postoji razlika i opsezima u volumenima. A objašnjenje je nekoliko objašnjenja. Naime, mala i srednja poduzeća obično imaju manje kapitala, manje su kapitalizirane i više zadužena nego e, korporacije, odnosno e, velike tvrtke. Međutim, E, ili mogli bismo u ovoj e, uporedbi također reći da, cijeli, da su cijeli sektori nestali u ovim dubokim prilagodbama kroz koja su prošla naša gospodarstva. Znači mala i srednja poduzeća u određenim sektorima više ni ne postoje. Na primjer, e, sjetite se samo građevinska industrija u nekim zemljama, broj, broju broj zemalja. Međutim, općenito tu uvijek e, postoji i rizik i mogućnost odvraćanja rizika. A odvraćanje rizika od rizika e, je nešto što igra ulogu pri pozemljivanju malim i srednjim poduzećima ili korporacijama na strani banaka. I neke od informacija koje sada dobivamo od bankovnih zajmovnih servisa su poticajne jer pokazuju da je ova percepcija rizika e, kao ključni faktor ograničavanja pozemljivanja nešto što se znatno smanjilo u posljednjih godinu ili godinu i pola. Za GUE, gospođa Marisa Matiješ. Zahvaljujem. Gospodine dragi, hvala što ste danas s nama. E, prije točno mjesec dana rekli ste nam, dakle u svojoj izjavi, i ako e, ozbiljno uzmemo ono što ste rekli, to bi moglo dovesti do velikih preokreta u Europi. Kada govorimo o rastu i radnim mjestima, svakako slažem se s time u vašoj izjavi, ali danas zapravo nisam u vašoj izjavi mogla utvrditi koja će zapravo e, biti e, velika razlika onome što radi Središnja banka u odnosu na vašu izjavu. Sve mjere koje ste spomenuli još uvijek su na strani ponude, a ne ciljaju stranu potražnje. Dakle, koje to politike zapravo i imate? E, I, na primjer, politike koje su, e, su poduzete za sada nista, nisu učinile za realno gospodarstvo ili za strane investicija. Ne kažem da je niska e, stopa investicija loša strana, ali kada, na primjer, imamo, kad, kad smo u situaciji gdje imamo krizu likvidnosti, mjere su i dalje iste kakve su bile i do sada. Naprimjer, europsko gospodarstvo je pod utjecajem e, ekonomskog liberalnog ekstremizma koji je zaustavio e, javne investicije u vrijeme niske inflacije, odnosno deflacije. Dakle, evo dva pitanja koja vam ovdje želimo postaviti. A to E, a odnosi se na ono što ste rekli o fleksibilnijem pristupu u okviru proračuna. Dakle, prvo, hoće li ova proračunska fleksibilnost koju ste spomenuli, hoće li nam ona omogućiti ovaj manevarski prostor za e, jeftino financiranje za one tvrtke kojima je to potrebno ili će se i dalje koristiti za se plaćaju otpremnine za one javne službenike koji su otpušteni iz službe ili e, će to e, pomoći e, zemljama članicama odnosno dakle da kažem to jednostavnije hoćete li smanjiti financiranje zemljama članicama time što ćete E, mehanizmu e, za spašavanje banaka e, napraviti odgovarajuće korake. Dakle, evo moj odgovor je sljedeći. Mi želimo osigurati više financiranja za javni sektor po nižim kamatnim stopama. Također moramo reći da 80 i više posto zajmova ide bankovnim e, kanalima u europodručju. Sviđalo se nama to ili ne, tako funkcionira naše e, gospodarstvo, naime i naša ekonomija, krediti idu kroz banke. I sada prvi puta kada smo pokušali recimo obići, zaobići taj bankovni kanal, E, iako će one tu biti važne. To je prvi puta sada ovaj program ABS-a, imovinom osiguranih vrijednostica, ali to je znatno različito od sustava u e, Sjedinjenim državama gdje se tamo samo 30% e, kreditne aktivnosti odvija putem banaka. Nadalje. Sljedeća stvar je kako e, SB može pomoći proračunima e, zemalja Europske unije? Međutim, na moj odgovor na to je to nije naš zadatak. E, to nije naš mandat i možda ću otići dalje i reći to čak izvan našeg mandata. Međutim, ako pogledate da za, na zapanjujuće količine ušteda koje su E, ostvarile banke zbog monetarnih politika SBA sa ciljem cjenovne stabilnosti i to samo ciljem cjenovne stabilnosti. Gdje su nestale te uštede koje su vlade postigle? Dakle, to je pitanje koje postavljam. Gdje je ta ušteda tih država? Dakle, to je ono što sam rekao. Ponovno reprioritiziranje, e, prioritiziranje komponenata proračuna je ključno. Ono što se događa od 2012. u javnim proračunima pokazuje da znatni e, su iznosi ušteđeni e, na e, otplatama duga i da zapravo uopće nisu korištene za te svrhe i u nekim zemljama iskorišteni su za dobre programe koji su donijeli rastu i doprinosima u budućnosti a neke zemlje su samo nastavile time financirati svoje izdatke, na primjer. Hvala. Hvala u ime Zelenih Sven Giegold. Draghi, um, Predsjedniče, dakle, e, predlozi četiri predsjednika i vaši predlozi za reformu eurozone E, su sada izloženi, a sada e, dok mi ovdje sjedimo u Njemačkoj predstavnici vlada pregovaraju sa gospodinom Valcom e, i teško je zapravo i slušati konferenciju za tisak jer te zemlje zapravo nemaju više nikakve planove, tamo se više ne dogovaraju niti veliki planovi i zapravo usprkos krize teško je gledati da će toliko malo impulsa za ekonomsku politiku uopće proizaći iz tih razgovora. A umjesto toga e, zapravo vidim kako vi i dalje pokušavate e, eurozonu e, izvući novom serijom mjera iz ove nevolje. Na primjer, bi trebali E, su tako završili da su uglavnom e, banke kupovale to i zapravo na taj način omogućavale likvidnost na tržištima i dobit za tvrtke. A moje pitanje u toj situaciji je za vas. Jeste li ikada pokušali mjeriti koliki su bile dobiti banaka putem ovih carry trade-ova? A drugo, e, možete li nam dati te podatke ako ih imate? Drugo, rado bih znao Jeste li paralelno uz ove nove mjere koje se sada predlažu, znači koje vi predlažete uvodite, jeste li pokušali istovremeno e, poticati vlade e, da krenu u reformu europodručja, upravljanja, učinkovitog upravljanja koje ste zajednički dogovorili kako bi se i na tom planu nešto učinilo? A, naročito kod plana kupnje ABS-a hoće li se i one rizičnije tranše kupovati bez državnih garancija ili samo uz državne garancije, uz državna jamstva. I treće, Ovi modeli ocjene rizika po kojima će se ocjenjivati ABS-ovi, hoćete li te modele objaviti, jer time ESB također ulazi u javni rizik. I ako, e, i bilo bi u redu da se transparentno pokaže koliki su ti rizici. Zahvaljujem. Thank you. Hvala. Nisam upoznat sa procjenom toga koliko su velike bile dobiti banaka zahvaljujući sustavu carry trade koji je omogućio naš program TLTRO-a 2011. godine, ali kada to procjena postoji svakako će staviti na raspolaganje. Što se tiče drugog pitanja, hvala na tom pitanju zato jer mi to omogućuje da pojasnim koji smo sada proces pokrenuli. Mi smo e, krenuli bez jamstava u takozvanu višu tranšu ABS-a. Dopustite mi tu sada dvije napomene. Postoji predrasuda vezana za ABS-ove koja je nastala zbog negativne uloge koju su te vrijednostnice imale u nastanku i stvaranju ove velike financijske krize. No ovdje moramo razlučiti između ABS-ova koji su transparentni, jednostavni i stvarni, realni, od onih ABS-ova koji su netransparentni, kojima je teško odrediti cijenu, s obzirom na stopu defolta od ABS-ova na hipoteku, to je u SAD-u bilo 20%, ABS-ova koji su otvoreni 2007. godine. To je bilo otprilike 20%, a u Europi to je iznosilo 0,12%. Dakle, imamo isti naziv za dvije potpuno različite stvari. Naši ABS-ovi su bili jednostavni, što znači da su ljudi mogli vidjeti kakav to zajam podrazumijeva. Oni su bili transparentni i također mi smo nametnuli tu karakteristiku realnosti, odnosno da e, su ti ABS-ovi trebali sadržavati zajmove za stvarno realno gospodarstvo. I to je doista važna razlika koju treba naglasiti. Druga važna napomena je ta da mi otkupljujemo samo jedan dio ABS-ova, odnosno onu višu tranšu. Što to znači? Ako slučajno, bilo kojim slučajem, dođe do defolta, gubitak će prvo snositi vlasnici imovine, a u drugom redu vlasnici one druge tranše koje nazivamo mezanim. Dakle, ako želimo proširiti naše naš nabavu u mezaninu onda možemo imati jamstva, ali u međuvremenu idemo sa višim tranšama, i to isključivo, i ako dobijemo jamstva koja se moraju pružiti sukladno propisima o državnoj pomoći, odnosno e, ti kriteriji moraju biti u skladu sa našim zakonodavstvom, onda prelazimo u tranšu mezanina. Također moram nadodati da postoje razne mjere kojima se mogu može osigurati transparentnost e, ABS-a, znači jedna nalaže da treba jasno naznačiti koji zajam oni sadrže i SB je neovisno razradio također jedan registar upisnik podataka o kreditiranju. I također, dopustite mi još da dodam da ovo nije prvi puta da imamo ABS-ove. ABS-ovi su dobar i važan dio kolaterala koje banke nude kako bi mogle dobiti kreditiranje SB-a. Dakle, naši upravitelji rizika su potpuno navikli raditi sa ABS-ovima, naročito sa višom tranšom istih. Hvala. Sada u ime FDD-a Marko Valli. hvala gospodine predsjedavajući, dobar dan gospodine dragi i drago mi je što vas vidim ovdje. Tijekom proteklog monetarnog dijaloga smo ukazali na nedostatak e, zajmova u samom gospodarstvu i naročito osvrta na to u dokumentu SDA o TLTRO, a u petak nakon prvih operacija je vrađeno napred 19,9 milijardi starih e, TLTO-ova mi u Italiji je kažemo da je loše e, misliti ružno, ali da je to često istina. Dakle, moje pitanje je e, kako to da ste e, koristili ovo kako bi se vratili tražite ovo? Dakle, ako ne namećemo obveze, i ponavljam, obveze, jedino što se operavalo su bonusi menadžera i također novac kojim raspolažu brokeri. Operacijama telteroa i nabavom ABS-ova jedno osiguravamo volumen na financijskom tržištu, čim raste balon, a jedini učinak je periferan kada je riječ o stvarnom gospodarstvu. Zbog toga će i dalje ostati razočaravajući podaci o inflaciji. No, pitam vas što mislite o izdavanju obveznica e, e, i obveza za banke, ne samo preporuka koje, e, za banke koje kreditirate. I na kraju, kako bismo stali na kraj ovom zafrkavanju kako bismo učinili nešto samo korisno za državljane, a ne samo za vaše prijatelje iz City ali Wall Streeta. Što mislite o razdvajanju bankovne aktivnosti od financijske aktivnosti kako ne biste poticali špekulacije zato jer stano širimo financijsko tržište i taj balon, dakle barem stavimo neke, neka ograničenja, ne povucimo neke crte. I na kraju što mislite o miksu fiskalnih i monetarnih e, poticaja kao što su učinili SAD i Ujedinjena kraljevina e, tijekom eksplozivne politike? Oni su prepustili, odnosno dopustili su da njihov deficit poraste do 6-7% BDP-a, povećavanjem rashoda, a također su ponovno apsorbirali u drugom trenutku te rashode. Dakle, možemo li usvojiti takvu politiku u eurozoni ili treba nazvati gospođu Merkel kako bismo tražili od nje dopuštenje za to? Hvala. Uh, a pa to je čitav niz pitanja. Ja ću samo ponoviti ono što sam sada rekao. Što sam sada rekao htjeli, dopalo se to nama ili ne, 80% kredita izdaju banke Europi. Dakle, ako želite podići kredit, morate se obratiti banci. Tu nema baš previše izbora. Kako možete pristupiti banci? Pa, sukladno uvjetima poslovanja banke i možete dakle, pridržavati se tih e, pravila ili možete poslati posebni zahtjev. Ovaj puta program TLTRO je različito iz, e, od Eltra od 2012. ili 2011. godine i ovi zajmovi su isključivo namijenjeni realnom gospodarstvu. Imat ćemo čitav niz e, kvartalnih operacija tijekom sljedeće dvije godine i to će banke imati slobodne ruke da pozajmljuju po posebno niskim stopama i morat će pozemljivati stvarnom gospodarstvu uz određena mjerila. A ako ne budu pozemljivali strano gospodarstvo, onda će morati otplatiti ono što su podigle u smislu kredita. I to posebice vrijedi za prve dvije tranše i to ćemo i provjeravati, nadzirat ćemo. Dakle, doći će do otplaćivanja. Drugo, jesu li zamijenili jedno s drugim? Vjerojatno. Znači li to da neće kreditirati? Ne, mogu kreditirati kasnije. To je e, značajna razlika u odnosu na prethodne operacije koje, kao što sam prije rekao, su bile namijenjene posebnom specifičnom problemu sa financiranjem i izbjegle su 2012. katastrofu e, bankovnog sustavu A sada se okrećemo više realnom gospodarstvu. Dakle, u tom smislu postoji razlika i naravno banke se moraju pridržavati određenih obveza u tom smislu. No, ne smijemo prosuđivati taj program samostalno će se on nadopuniti i ABS-ovima i pokrivenim obveznicama. Zbog toga ja ne bih htio razmatrati jedan jedini podatak jer ćemo ta tri programa ocjenjivati po njihovoj interakciji i to će omogućiti također i e, porast naše bilance. Znači trebamo pričekati sa ocjenom. Osim toga, kada donosimo ili kada ja donosim odluke o monetarnoj politici, ja ne razmišljam o svojim prijatelju o i na Wall Streetu, nego mislim na europske državljane i također imam u vidu naš cilj, odnosno zadržavanja stabilnosti cijena i također o podizanju inflacije na do 2%, ali uvijek ispod 2%. I također mislim na nezaposlenost, zaposlenost i rast. Dakle, nema nikoga ovdje ili i Wall Streeta. Razdvajanje. Poslali ste pitanje o razdvajanju između bankarskih aktivnosti i drugih djelatnosti poput trgovanja imovinom ili stvaranja tržišta. ESB sada izrađuje jedno mišljenje koje će uskoro biti objavljeno i koje se bavi upravo tom tematikom. I na kraju kada je riječ o fiskalnoj politici, Mislim da sam o tome dosta rekao u prethodnim prilikama i možete pročitati moj govor koji se nalazi i na našoj web stranici. Hvala. U ime neovisnih zastupnika Geov Hanemans. Uh, ja ću govoriti nizozemskim. Imam jedno pitanje o ABS programu i o mjerama koje će on e, primjenjivati kako bi se nadoknadilo neuspjeh operacije Eltroa. Napravo nije došlo do kakvog pomaka, jer je program namijenjen dosta raznolikom području i po svojstvima i po drugim odlikama. Dakle, ovo sitno financiranje nije dovoljno kako bi se vratilo povjerenje u budućnost i očito je da se banke još uvijek nalaze izložene riziku, tako da se sektor još uvijek mora usredotočiti na e, dokapitalizaciju, na ograničavanje rizika. Vi ste rekli da ćete otkupljivati mezanin traže ABS-ova iako one nisu zajamčene od strane država. Dakle, e, htio bih vas pitati je li to moguće budući da rizik eh, od financijske krize i restrukturiranja eurozone će se jednostavno prebaciti na klijente, na potrošače. I zanima me, ne činimo li na taj način preveliki korak eh, naprijed, naročito s obzirom eh, na korijene ove krize i na financijsku polugu. Moje pitanje je sljedeće. Koji ste opseg likvidnosti stavili na raspolaganje za te djelatnosti, je li, hoće li to biti različito za različite zemlje članice i je li istina da ste u da ćete surađivati sa Američkom bankom Krop u, u, programu ABS-a, a to je banka upravo koja je e, izdavala subprime kredite koji su u korijenu same financijske krize. Da se osvrnem na prvo pitanje, dakle ja sam Sljedećim riječima zaključio izlaganje. Kriza će se jedino prevladati kada budemo ponovno uspostavili puno povjerenje u realno gospodarstvo. Tu se slažemo. I nastavljam. Ako uspostavimo ponovno sposobnost poduzeća da ulažu i preuzimaju rizike i na taj način stvaraju radna mjesta, a to će ovisiti o više čimbenika, odnosno i našoj monetarnoj politici, ali iznad svega o provedbi strukturnih reformi i također očuvanju kredibiliteta fiskalnog okvira i jačanjem upravljanja. Kada je riječ o drugom pitanju, ja sam prije objasnio zašto smatramo HB, da, ABS-ovi i e, vrste vrsta ABS-ova i sastavnice ABS-ova koje namjeravamo nabaviti e, nisu takve da e, ih možemo smatrati lošim, lošom imovinom, nego dobrom imovinom. I također, kada je riječ o mezaninu, nećemo otkupljivati mezanine bez javnih jamstava. E, treće se odnosi na BlackRock. Ne znam jesu li oni izdavali sa prime kredite, tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje, ali BlackRock ovdje ima ulogu savjetnika koji nam pomaže u osmišljavanju ovog programa koji nije ni najmanje čudan. Federal Reserve e, ima više upravitelja imovine koji su im pomogli da osmisle e, taj program prije tri godine. BlackRock neće obavljati transakcije, neće otkupljivati tu imovinu, nego ima jedinstveno isključivo savjetodavnu ulogu, a također smo pristupili oprezno razmatranju pitanja sukoba interesa i o tome smo posebno vodili računa. Hvala. U redu, završili smo sa prvim krugom pitanja u ime političkih klubova, a u drugom krugu Riječ ima naš potpredsjednik Markus Felber. Zahvaljujem predsjedniče. Ne znam eh, kako da krenem. Eh, hoćemo li još govore ili da pitam. Naime, uvijek nam govorite, tu trebamo pokrenuti realno gospodarstvo, zato trebamo jeftine kredite i kada eh, pogledamo recimo ovaj instrumentari nisam ja iz zelenih, nisam. Naravno. Ne, neće se to dogoditi. Ali hvala na pozivu. Dakle, već godinama propagirate povoljni novac koji treba dati na raspolaganje e, gospodarstvu, a u međuvremenu E, se može čak dobiti e, dojam da ste s time čak i pretjerali. Naime, rekli ste nam razne e, razne instrumente sa raznim stopama uspjeha, na primjer, i govorili ste nam samo o prednostima, ali niste nam ništa rekli o nuspojavama i rizicima i e, već smo čuli u pitanjima e, naime ponašali se banke onako kako vi očekujete ili ipak e, novac teče negdje drugdje ili se vraća u gospodarstvo i stvara radna mjesta. Naime, meni se čini da ste vi ovdje izostavili nus pojave ovih političkih odluka i mogućnosti i prilike također. Naime, vidimo da nema velike potražnje za kreditima u realnom gospodarstvu u nek određenim zemljama. Znači, e, stavljanje na raspolaganje e, kredita nije toliki problem ili negdje nema niti potražnje. Dakle, stoga moje pitanje, znači, e, vjerojatno mi nećete ništa i dalje reći o ovim nuz pojavama, ali kako izgleda strana potražnje? Dakle, kako je uopće moguće stvoriti odgovarajuće strukture na strani potražnje da taj novac koji sada dajete povoljno doista dođe u realno gospodarstvo, inače nećemo izaći iz ovog začaranog kruga. Hvala. We certainly, um, uh, while we continue carry on this... Dok nastavljamo sa ovo vrlo povoljnom uh, novčanom politikom i to ćemo i nastaviti činiti još dulje vrijeme, Moram reći da kada uspoređujemo našu monetarnu politiku sa monetarnim e, politikama drugih zemalja, naša monetarna politika e, i njihova se razilaze. Dakle, mi ćemo i dalje nastaviti poticati ekspanziju i to dugo. No, istovremeno, vrlo smo svjesni toga da bi to moglo dovesti do porasa, porasta rizika po financijsku stabilnost. Dakle, postavili smo se sljedeće pitanje. Prepoznajemo li takve rizike u eurozoni? Ima li i kakvih naznaka o tome? Postoji jedna zanimljiva analiza koju sam čuo u jednoj raspravi u Bazelu prije dva tjedna u kojoj se pokazalo da, dok je istina da je mm, nesigurnost na povijesno niskoj razini, premije su se e, također e, suzile iznad svih očekivanja, no istovremeno u eurozoni, možda to prepoznajemo u drugim područjima, ali ne u eurozoni, taj, tu sve veću polugu koju sve veća zaduživanja koja uzrokuje stalno kreditiranje, što uz e, nesigurnosti i također sve veće rizike bi moglo dovesti do e, financijskog balona u različitim sektorima. I to ne vidimo. Ako razmotrimo druge segmente financijskog tržišta u eurozoni ne prepoznajemo neke naznake ekscesa kada bismo to opazili, mislim da bi to uglavnom bila lokalizirana pojava, a kako bismo se s time nosili, morali bismo koristiti naše makroprudencijalne instrumente, ne toliko naše monetarne instrumente koji su namijenjeni cijeloj eurozoni. No, to do sada nismo zamijetili. Također, niste me još nešto pitali? Smatrate li da će doći do porasta potražnje za kreditima jer nije da nema dovoljno sredstava na raspolaganju, nego nema dovoljno potražnje. Da, imate potpuno pravo. Postoji nedostatak potražnje. Mi trebamo osigurati financijske uvjete da kada dođe do porasta potražnje onda da budemo spremni da se s time nosimo. Međutim, e, s pozitivne strane vidjeli smo da je to bolje okruženje nastalo zahvaljujući gospodarstvu. Ne smijemo zaboraviti ono što se događalo prije sredine 2012. godine, odnosno imali smo čitav niz kriza financiranja sa kamatnim stopama koje su dosegle nevjerojatno visoke razine i također došlo je do e, fragmentacije bankovnog tržišta u eurozoni, a to možemo povezati sa krizom koja se dogodila 2012. godine i još nas prati. Tu vidimo čitav niz pokazatelja koji su hrabrujući kada je riječ o ublažavanju te fragmentacije, ali također treba nam i porast potražnje. Zbog toga monetarna politika samo stvara preduvjete za to, ali to treba biti popraćeno drugim politikama koje upravo trebaju biti provedene kako bi se povećala potražnja. Hvala. Jako von Bajsek. Hvala. Imam jedno pitanje o bankama. E, rekli ste e, kako možemo dobiti poticaj od banaka na poseban zahtjev. U ožujku 2010. godine kao guverner e, Narodne banke Italije takav ste zahtjevi poslali bankama tražeći da e, srežu dividende i ojačaju svoj kapital. Iako Tehnički gledano, SB ima samo ulogu nadzornog tijela za banke, što će se ostvariti kasnije ove godine. Međutim, začuje me da Središnja banka nije inzistirala na zvanjenju dividendi u velikim europskim bankama, iako se nalazimo u sred razdruživanja financijskog sektora zašto SB nije nastojao nametnuti e, naknade za dividende i raspolažem sada podacima, vi ih vjerojatno imate, naročito u kontekstu ograničenih napora banaka da prikupe dodatni kapital za provođenje testova opterećenja i izdržljivosti. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, to je možda dosadno, ali želim se vratiti na ABS. Moram priznati da ja to još uvijek ne razumijem. U osnovi, ako otkupljujete tranšu ABS-a koja nije rizična, onda ne mogu shvatiti kako će to pomoći kreditiranju. I istovremeno, budući da je to ograničen segment, ja jednostavno ne razumijem kako bismo mogli tu djelovati na druge kanale poput tečenog kanala. Dakle, nije mi jasno kako bi to trebalo funkcionirati. Evo, to su moja pitanja. Uh, on the first question, the um, powers of... Ovlasti ESB-a u tome nisu ovlasti nadzornog tijela. Dakle, ESB će preuzeti potpune nadzorne ovlasti i tek u tom trenutku će moći tražiti rezove dividendi i plaća kao što sam i učinio tada u slučaju Narodne banke Italije. I također ćemo moći poticati banke da iskoriste dobit da ojačaju svoj kapitalnu osnovu, no za sada nemamo takve ovlasti. Dakle, za sada je to prepušteno e, nacionalnim tijelima, a mm, usput rečeno neka jesu učinila ono što ste vi predložili, neka nisu, a to ovisi o raznim situacijama u dotičnim zemljama i također o institucionalnoj situaciji. Vi ste se osvrnuli na dva aspekta u drugom pitanju. Odnosno, prvo je kako otkupom jedino viših tranši, a to su one za koje vlade daju jamstva, kako na taj način možemo osloboditi prostora u bilancama banaka. To je djelomično istina i to funkcionira tako, ali ne sasvim. Dakle, e, troškovi kapitala na ovoj manje rizičnoj strani su daleko niži nego u dijelu mezanina, ali nisu ravni nuli. Dakle, do određene mjere to ima učinka na strani kapitala. Na strani financiranja, naravno, e, taj učinak će e, ići uz bok učinku tltro Sa strane financiranja učinak će biti veliko, ovisno o veličini samoga tržišta. Znate, nije jasno zapravo na kojoj ćemo veličini tržišta djelovati, jer ako uzmemo stvari kako stoje, imamo dosta veliko tržište, ali mi smo odlučili da nećemo primijeniti seriju ABS-ova koji ne odgovaraju našim preduvjetima, zato jer ABS-ovi trebaju biti jednostavni, transparentni i trebaju omogućavati kreditiranje realnog gospodarstva. I onda smo se upitali koliki dio tog dijela koji je i dalje velik se nalazi u sekundarnom tržištu i a koliko toga je u rukama investitora, a veliki dio toga je u rukama investitora mi ćemo ući na to tržište, proširiti sekundarno tržište i nastojati potaknuti investitore da trguju za državnim dijelovima. Zbog toga e, vjerujemo da veličina e, tržišta odgovara našim e, inicijativama i našoj ulozi. I na kraju pitali ste koji će to učinak imati na tečaj. Kao što znate, to su osjetljivi komentari jer e, mi smo se u G20 obvezali da ćemo e, postupati sa tečajem e, kao sa stvari od zajedničkog interesa i kao što sam već više puta naznačio, to nije politički cilj, ali je tečaj svejedno važan i za stabilnost cijena i za rast. Vidjeli smo da se u proteklih šest mjeseci tečaj dosta, da je tečaj dosta oslabio. Hvala. Alain Hvala gospodine predsjedavajući. Predsjedniče, upravo smo sudjelovali na sastanku G20 koji postoji već šest godina. Osnovan je nakon financijske krize. Možete li nam ukratko reći koja su područja u kojima međunarodna zajednica zahvaljujući naporima G20, e, dakle u kojim su područjima Europska unija i međunarodna zajednica napredovali, gdje još treba odraditi dosta posla i jesmo li sada spremni da se nosimo sa sistemskim rizicima koje smo vidjeli 2008. godine i da pokrenemo realni sektor. It's, it's kind of a Zapravo je koincidencija da postavljate ovo pitanje osobi koja nije bila na posljednjem sastanku G20, no na tom posljednjem sastanku G20 naglasak je bio na dovršavanju financijske uredbe, odnosno regulative, u kojoj se krenulo početkom 2008. godine. I koliko shvaćam, dosta se opsežno razgovaralo o tome kako potaknuti gospodarski rast u G20 zemljama. Kao prvo želim napomenuti da je ta skupina zemalja G20 vrlo dobro radila na promicanju i izradi nove financijske regulative koja može omogućiti financijskom tržištu i bankovnoj industriji da bude otpornija na uvijek moguće nove krize. Prema tome ostvaren je značajan napredak e, u tom smislu. Međutim, premda je ostvareno mnogo toga na samom kreiranju politika, e, kada je riječ o provedbi, napredak je bio djelomičan. Povratak e, povjerenja na financijskim tržištima doveo je do toga da je osjećaj da hitno treba poduzeti neke mjere, a što bi potaknulo nadzorna tijela da dođu do financijske regulative na svjetskoj razini donekle je prestala postojati možda bi to bila osnovna postignuća skupine G20. Mislim da je dobro da se u okviru te skupine nastavlja razgovarati o ovim pitanjima i da se promiču promjene u ovom području. U Australiji se razgovaralo o gospodarskom rastu i o odgovarajućim e, mjerama gospodarske politike koje mogu potaknuti rast. Vezano s time je koordinacija e, gospodarskih politika u najvažnijim područjima i preljevanje naših politika u druge dijelove svijeta. E, dakle, to je pitanje koje je dobilo i dobiva sve veću važnost u okviru rasprava na razini G20. Hvala. Grazie, presidente. Hvala, Alessia Moskaja ima riječ. Hvala. Hvala na ovoj prilici da postavim pitanje. ponovno ću se osvrnuti na nedoumice koje su mnogi istaknuli s obzirom na učinkovitost monetarne politike i također u vezi sa učinkom koju monetarna politika ima na realno gospodarstvo i također na potrebu za boljom koordinacijom između monetarne politike, strukturalnih reformi raznih zemalja i također na ukupnu potražnju. Moje pitanje je sljedeće. Mi se sada nalazimo na početku nove faze europske politike sa e, planom javnih ulaganja koji je već najavljen i koji će trebati detaljno razraditi u sljedećih nekoliko tjedana. Tako da se pitam e, što smatrate da bi trebali biti prioriteti za ta ulaganja kako bi došlo do manjeg oklijevanja u smislu učinka mm, koje bi ta monetarna politika mogla imati. I također drugo pitanje, u svom govoru o Jackson Hallu ste se osvrnuli na učinak visoke stope nezaposlenosti na monetarnu politiku. S time u vezi želim vas pitati sljedeće. U svijetlu nedostatnog učinaka učinka koji su do sada imale mjere za smanjenje nezaposlenosti, ne bi li možda trebalo promijeniti pristup i također što mislite o europskom prijedlogu za suzbijanje nezaposlenosti koji ima potpuno drugačiji pristup jer nastoji umanjiti međusobne razlike između zemalja članica. Hvala. Hvala na pitanju. Ova pitanja su vrlo širokog opsega i na neki način izlaze iz okvira mog mandata i mandata Središnje banke. Jedna od žrtvi ove krize bila su upravo ulaganja i to se odnosi i na javna i na privatna ulaganja. Sveukupna ulaganja danas su na razini, dakle govorimo o agregatu, u odnosu na BDP, to je na razini koju nismo imali desetljećima. Što se tiče javnih ulaganja, i ona su također na niskoj razini iz jednostavnog razloga da države moraju konsolidirati javne financije i zato su poduzele ono što je najlakše i što se najlakše može poduzeti u hitnoj situaciji, a to je dakle rezovi u ulaganjima i povećanje poreza. Kad se to sve skupa uzme u obzir u trenutku krize i gubitka povjerenja od strane privatnog sektora, sve je to dovelo do um, vrlo ozbiljne situacije kada je riječ o nezaposlenosti i na neki način to je ciklička komponenta nezaposlenosti u eurozoni. Stalno ponavljamo da je ona strukturne prirode, da postoje prepreke otvaranju novih radnih mjesta u eurozoni i to je u velikoj mjeri točno. Međutim, ne smijemo zaboraviti niti cikličku komponentu s kojom se također trebamo nositi. Prema tome, povratak ulaganja vrlo je bitno, zato se često govori o fiskalnoj konsolidaciji koja potiče gospodarski rast. Povratak ulaganja mora biti popraćen aktivnostima koje su usmjerene na osnaživanje povjerenja privatnog sektora u perspektivu e, gospodarske aktivnosti. Hvala, Werner Langen ima riječ. Zahvaljujem, predsjedniče. Prije dvije godine ste svojom e, izjavom u Londonu e, jasno govorili e, o spekulacijama i neću sada ovdje postaviti ovim indikatorima za manjak E, povjerenja ili konjunkturne slabosti, više od toga to i nije. Međutim, ono što ja želim pitati je kako e, vi vidite razlike između monetarne politike Sjedinjenih državama i Europe. Naime, e, pogledamo vaše programe e, kamatnih stopa, e, dalje ih smanjujete kamatne stope i to je vaš e, daljnji cilj, ali ako pogledamo međunarodne učinke takve sadašnje politike, naime, zbog toga u prelaznom vremenu može doći do znatnih turbulencija. Kako to ocjenjujete? Drugo, Središnja banka razmišlja ona e, središnja banka o tome da svoju e, monetarnu politiku završi e, ovakve vrste prije 2016. I drugo, kako u ovom kontekstu ocjenjujete slabost eura prema dolaru? Mislim, radi se i o padu od dvije znamke u proteklih par mjeseci. I ako pogledamo sada tu razliku, može li to biti u vezi sa niskim i u kombinaciji sa niskim e, kamatama, može li to voditi do smanjenja investicija? Naime, e, želio bih e, da malo objasnite koja su vaša iščekivanja, koje su vaše bojazni u tom pogledu. Hvala. Hvala na pitanju da pokušam odgovoriti na prvo pitanje. Kada govorimo o različitim područjima u svijetu, posebno o velikim područjima kao što su SAD i eurozona i kada ta područja imaju drugačiju monetarnu politiku, onda bismo s obje strane Atlantika budno trebali paziti da informiranje o donesenim odlukama ne izazove neželjena kretanja na tržištima, da ne dođe do neželjenih posljedica koje bi mogle i zapravo već jesu ne tako davno prouzročiti poremećaje u tržišnim uvjetima. i mi u Europskoj središnjoj banci kao i naši sugovornici u svijetu svjesni smo da se odluke moraju donositi vrlo pažljivo i da ih se također treba vrlo pažljivo priopćavati. Namjera je da se izbjegnu sve neželjene e, i nepoželjne situacije, odnosno poremećaj na tržištu do sada su stvari išle željenim tokom, kako nam se čini. Vaše drugo pitanje odnosilo, odnosilo se na to kada ćemo prestati sa ovim oblikom monetarne politike, kada ispunimo svoju zadaću, a to je eh, da vratimo inflacijsku stopu na razinu blizu, ali ispod 2%. I to je zapravo naš primarni, ako ne i jedini cilj i to je ono što je navedeno u osnivačkim ugovorima kao naš osnovni zadatak. S obzirom na postojeće projekcije, e, naša će monetarna politika ostati labava i vrlo akomodativna još dugo vremena. Ranije sam spomenuo potencijalne neželjene učinke, posebno u području opasnosti za financijsku stabilnost. Htio bih e, ponoviti da to vrlo budno pratimo. Ne želimo biti neoprezni. Vaše treće pitanje odnosi se na tečaj. Vrlo je teško za Evropsku, odnosno za središnju banku koja ima koja djeluje na širokom području komentirati tečaj. Mi smo u okviru G7 i G20 dali izjavu o tečaju. Tim ćemo se pitanjem pozabaviti kao zajedničkom problematikom, zato mi je teško sada iznositi komentare. Da se vratim na vaše prvo pitanje, naša monetarna politika se razlikuje od nekih drugih monetarnih politika i to će tako ostati i u budućnosti. Naime, kako će se nastaviti gospodarski oporavak u SAD-u, a inflacija u EU porasti prema željenom cilju, e, u našem slučaju stvari se odvijaju mnogo sporije. Hvala. Sada riječ ima Kolega Ludvigson. Hvala. Lijepo vas pozdravljam, gospodine dragi. U novije vrijeme smo se bavili utjecajem na nezaposlenost u kontekstu monetarne politike. Smatram da je dobro da se veća pozornost posvećuje pitanju nezaposlenosti. Znamo da je stopa nezaposlenosti u eurozoni vrlo visoka, strukturna nezaposlenost je visoka. Smatrate li da bi bilo moguće da Europska središnja banka ispuni svoju ciljanu inflacijsku stopu uz ovako visoku nezaposlenost? Je li to moguće? Ili smatrate da treba značajno smanjiti nezaposlenost kako bismo na održiv način mogli ispuniti ovaj cilj vezan uz inflacijsku stopu i kako činjenica da nezaposlenost smanjuje plaće utječe na inflaciju. Now, this is a, very, very important... E, ovo je vrlo značajno pitanje u kontekstu provođenja monetarne politike. Mogu dati najmanje dva odgovora na ovo pitanje. Ta dva odgovora su komplementarna. 2011. inflacija je iznosila 3%, a sada je 0,4%. Pitamo se koji su uzroci pada stope inflacije. Dvije trećine sigurno proizlazi u prvoj fazi od 2011. do kraja 2012. iz činjenice što se to vezuje uz smanjenje cijene nafte i e, uz pad cijene hrane. Postoji i treći razlog, međutim do njega je došlo tek kasnije, krajem 2012. 2013. A to je vezano s činjenicu da je u svim zemljama obuhvaćenim programom prilagodba relativnih cijena i podizanje konkurentnosti zahtijevalo smanjenje cijena koje su dugo bile previsoke i to je također utjecalo na smanjenje inflacijske stope. Kasnije je tome pridonijelo još nešto. Cijena nafte i prehrambenih proizvoda u dolarima nije toliko pala, međutim, ne smijemo zaboraviti niti aprecijaciju tečaja. To je također nastavilo utjecati na pad e, inflacije. Međutim, u međuvremenu je porasla stopa nezaposlenosti u eurozoni i to na agregatnoj razini. Prilično je jasno da nezaposlenost i slaba razina potražnje doprinose tome da je stopa inflacije dalje niska. Vrlo često nas pitaju kako to da ste precijenili inflaciju, dakle prema našim modelima, e, i to u više navrata. Glavni razlog je što se modeli temelje na pretpostavkama o cijeni nafte, hrane i tečaju i došlo je do krivih procjena zbog krivih faktora, dakle neispravnih faktora. Dakle, ako se sada osvrnemo na greške, do nedavno bismo rekli da su te greške u projekcijama uglavnom bile posljedica krivih pretpostavka. Tek nedavno smo ustanovili da određen postotak, ne većina, možda 20% grešaka proizlazi i iz nekih drugih čimbenika, a jedan od njih je upravo i nezaposlenost. To je još jedan razlog i slažem se s vama da nezaposlenost ima ulogu u tome da je stopa inflacije dalje niska. Hvala. Gospodin Hajs. Thank, you, President. Zahvaljujem predsjedniče. E, e, također dobrodošli još jednom e, predsjedniče dragi u naš odbor. Imam dva pitanja. Prvo, možete li nam malo pojasniti e, instrument ABS i njegovu korist za banke koji kao što ste rekli predstavlja 80%, znači taj sektor predstavlja 80% zajma u cijelom sektoru. I drugo, e, banke su se pokazale dobro kapitaliziranima pod stres testom. Znači moje pitanje, može li mezanin financiranje koje ste rekli uključuje također i hipotekarne kredite? E, posebice ste govorili o kreditima, dakle, znači mogu li ovi tracker mortgages također biti uključeni u dio, kao dio mezanin financiranja? A e, drugo, e, od našeg posljednjeg sastanka u Strasburu, vjerojatno ste vidjeli odluku Irskog parlamenta da se provede E, javno i preispitivanje oko e, bankovnih e, garancija i financijskog kolapsa u Irskoj. Dakle, ovdje će su u istrazi uključiti svjedoci, političari, regulatori banke, ali i središnja banka će biti poslana kao svjedok. Dakle, kako će ovdje Središnja banka odigrati pa, e, značajnu ulogu u e, ovom pa, javnom istraživanju gdje je vaš predsjednik, gospodin Triša, odbio sudjelovati i svjedočiti u istrazi i e, dakle o istrazi koja je e, koju je pokrenuo irski parlament obzirom da gospodin Triše je tada bio dužnosnik a radilo se o 64 milijardi duga koji su prebačeni na porezne obveznike zbog bankovnih garancija u Irskoj. A što će učiniti Središnja banka da se, e, da se uključi ili da omogući tu istragu kada do nje dođe? Hvala. Dakle, što se e, dakle, tiče vašeg prvog pitanja, ne znam da li bi te hipotekarne kredite trebalo tu uključiti, e, međutim e, svakako e, tu su uključeni rezidencijalne vrednostnice temeljem hipoteka. Ali ključno pitanje je hoćemo li sada ući u ovaj rezidencijalni mjehur da ili ne, ne nužno jer e, upravo e, ovo oslobađanje mjesta otkup, otkupljivanjem ovih e, rezidencijalnih kredita ne znači da će odmah banke popuniti prazna mjesta istim zajmovima iz rezidencijalnog sektora. Znači to nije nužno povezano da će banke to odmah tako i učiniti. Što se tiče vaše drugog pitanja, u ovom trenutku e, još nemamo odgovor na ovo pitanje, morat ćemo svakako o tome razmotriti u pravičkom vijeću, ali nismo još, pa nemam odgovor na to. No, koje je vaše mišljenje e, o e, stavu gospodina Trišaja da se kao javni službenik neće pojaviti e, u toj istrazi, a on je bio ključan i na odlučujućim položajima u trenutku kad se o tome odlučivalo. Nažalost nije e, moje mišljenje koje je bitno ovdje nego mišljenje upravičkog vijeća Središnje banke, a oni još nisu to raspravili pa će biti bolje možda da na sljedećem sastanku odgovorim na to pitanje. Gospodin pa je. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine dragi, vraćam se na ono što ste rekli u Jackson Hallu kad ste govorili o strategiji za poticanje radnih mjesta, po potražnje i ponude u eurozoni i u Europskoj uniji. I tu je prilično jasno da će to biti dobro za konkurentnost naših poduzeća. Međutim, ono što želim znati je vaša politika na strani potražnje zapravo vi mislim, zapravo ne mislite da e, tu postoje velike količine novca koje su na raspolaganju kao na primjer e, e, europska vlada može podnijeti ovakav pritisak na prihod i stvoriti unutarnju potražnju. Pretpostavljam da imate različite Mm, da imate različite mjere za različite zemlje. A upozorili su nas da govornik govori užasno brzo pa je prevoditeljima teško. Dakle, druga stvar je e, statistički e, podaci u Europi. Naime, ako se bolje pogledaju statistički podaci, E, situacija e, u knjigama se ne prikazuje uvijek na isti način. Naprimjer, ako pogledate Belgiju, e, vidimo samo javne investicije lokalnih vlasti koje se računaju. To je 50% u Belgiji, ali iznose samo 7% javnog duga. Dakle, ako želimo ovih 350 e, milijardi eura u investicijskom planu da bude uspjeh, ne bismo li trebali na neki način razlučiti produktivne i neproduktivne investicije? E, u e, lokalnim, na primjer od lokalnih inicijativa za zapošljavanje i vladinih dugova. Pak što se pak tiče e, planova za spašavanje za prioritetnih dugova, ne mislite li da bi zemlje članice ovdje mogla uvesti različite prakse za svoje spašavanje vlastitim sredstvima gdje bi, mog, e, gdje bi posljedica bila nastavljanje financijske fragmentacije, a najranjivije zemlje će ovdje najviše pretrpiti. Zahvaljujem. Uh, in, indeed, uh, indeed, uh, for, uh, for monetary policy to... Dakako. Da bi monetarna politika mogla postići svoj cilj podizanja inflacije na onaj cilj od ispod, ali vrlo blizu 2%, u takvoj situaciji samo monetarna politika ne može djelovati sama, nego samo u sklopu s drugim politikama. To sam e, spomenuo i u svojim e, prethodnim e, izlaganjima. A neke od tih politika upravo uključuju novo prioritizaciju stavaka u proračunu. A postoji razlika između zemalja koje imaju fiskalni prostor i onih koje nemaju fiskalni prostor. I kao što sam rekao, E, Vijeće Europske unije dalo je preporuke po zemljama i u preporukama po zemljama dalo je upravo relevantne politike za svaku zemlju. Zemlje koje nemaju fiskalno područje e, trebale bi e, svoj ponovno prioritizirati svoj proračun tako da daju nekim stavkama novi prioritet i istovremeno smanjiti neproduktivne E, izdatke i poreze. Što se tiče spašavanja raznih e, vrsta dugovanja vlastitim sredstvima banaka, u 2015. ili 2016. direktiva o e, spašavanju i restrukturiranju banaka razlučit će različite kategorije banaka koje će se spašavati vlastnim sredstvima. I meni se čini zapravo da tržišta i banke to eh, jednostavno prihvaćaju, ne vidimo neke panike zbog uvođenja ovih novih propisa. Zahvaljujem. I eh, posljednji govornik, eh, gospodin Georgios Kristos. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem i gospodinu Dragiju što je s nama danas. Imam i dva pitanja. Jedno se odnosi na situaciju u Grčkoj, a drugo na širi europski interes. Prvo, grčka vlada tvrdi da Grčkoj ne treba novi paket zajma od vjerovnika iz europodručja i da je zemlja e, spremna krenuti putem Irske i Portugala i pokriti svoje potrebe za refinanciranje na međunarodnim financijskim tržištima, odnosno tržištu. Čini mi se, e, gospodine dragi, dakle, e, čitajući tisak, da biste vi htjeli e, radije novi paket potpore E, koji bi išao zajedno uz strogu kontrolu ekonomske politike koja se provodi u Grčkoj i također da zahtijevate više jamstava e, u političkom smislu s grčke stranke kako bi se grčkom e, bankovnom sektoru omogućilo da daje više likvidnosti privatnom sektoru gospodarstva. A što se tiče pitanja za europski okvir, Postoji li ujedinjena fronta između SBA i većine vlada Europske unije što se tiče povećivanja stope inflacije do ovih godišnjih 2%, posto e, e, smanjenja e, tečaja eura i ovih drugih važnih drugih ciljeva koje se posebice odnose i pokrivenih obveznica i posebice što se tiče nekih neslaganja koje bi u budućnosti mogla smanjiti učinkovitost ovih politika koje ste opisali. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Dakle, evo dopustite da prvo još jednom naglasim da u Grčkoj, ali u svim drugim zemljama ne postoji ovaj proces pregovaranja između Europske središnje banke i nacionalnih vlada. Mi slijedimo svoj mandat, a vlade svoj mandat. Monetarna politika ne može biti. Naime, evo, ova ideja uvijek pregovaranja i E, uvijek e, proizlazi od nekoda I ponekada nam se, na primjer, kaže da mi smanjujemo poticaje na vladu da provode strukturne reforme. Ali u ovom se argumentu zaboravlja jedna stvar. Mi imamo svoj mandat, a monetarna politika nije zamjena za strukturne reforme. Dakle, na vladama je da to učine. I zapravo malo sam zapanjen e, ili zbunjen e, činjenicom Dakle, da, bi, da se smatra da bi vlade reagirale na poticaje u smislu kamatnih stopa. Znači, ako one padaju, one neće reformirati, a ne e, reagiraju na milijune nezaposlenih u svojim zemljama. Mislim da bi to trebao biti mnogo snažniji poticaj koji bi gurao te zemlje u, u smjeru reforme nego ovaj ili onaj e, postotni bod kamata više ili manje. Znači mislim da zapravo ne bilo bilo niti prikladno da tako djeluje e, Europska središnja banka. Drugo, Europska središnja banka i upravljačko vijeće znaju i priznaju znatni napredak koje je Grčka postigla u poduzimanju niza mjera u smislu politika, proračuna, javnog sektora, strukturnih reforma i to je također sve e, primjećeno i zabilježeno i tržište također je to primijetilo i nagradilo je Grčku E, prilično zapanjuće dobrim financijskim uvjetima. ovi uvjeti financiranja zapravo počivaju e, na nastavku strukturnih reformi u Grčkoj te poduzimanju svih strukturnih reformi koje se predviđaju za provedbu u sadašnjem programu. Sadašnja situacija na tržištu u Grčkoj je nešto što nitko, ni Grčka, ni niko drugi ne bi trebao uzimati zdravo za gotovo. Dakle, ja bih tu predložio da svi iskoristimo ovaj trenutak, da nastavimo sa svojim reformama, a da se ne prepustimo e, samo zadovoljstvu. A što se tiče ovih nesuglasica ili trzavica, nisu to trzavice ili nesuglasnice, E, je li tu se podrazumijeva kao da su neka e, kao da tu postoje neka pregovaranja. Naime, nema tu nikakvih pregovora. Mi imamo mandat, vlada imaju svoj mandat, mi idemo za onim što nam je posao i što nam je mandat. Pa dopuste da pročitam jedan dio uvodnog govora koji sam rekao na početku. S programom kupnje krećemo u tranziciju iz e, okvira monetarne politike koji e, se temeljio na pasivnom davanju kredita na aktivni i kontroliraniji upravljanje našom bilancom. Hvala. Hvala predsjedniče dragi. Svakako se radilo o plodnom dijalogu, a sljedeći monetarni dijalog e, održat će se 17. studenog 17.11. Dakle, još jednom zahvaljujemo, predsjedniče dragi, i veselimo se već našem sljedećem susretu. Zahvaljujem. Um, excuse Colleagues, please take seat. Molim vas da zauzmete mjesta. Let me first uh, warmly welcome uh... Dopustite mi da srdačno pozdravim uh, povjerenika Barnijera na ovoj razmjeni mišljenja. i htio bih eh, vam eh, zahvaliti na vašem istaknutom ulaganju, na tome da učestite odpornost našeg eh, financijskog sektora i na tome što ste predano radili na uspostavi bankovne unije. Ovaj odbor i moj prethodnik su ostvarili vrlo usku i uspješnu suradnju s vama i ovo je, ja mislim, vaše posljednje izlaganje u svojstvu povjerenika pred ovim odborom, tako da smatram da je važno da vam zahvalimo na dosadašnjoj suradnji koju smo uspjeli ostvariti. As, uh, as uh, announced to you, uh, kao što je već najavljeno, odbor Ekon sada želi čuti detaljnije nešto o delegiranim aktima i provedbenim mjerama koje se odnose na provedbu e, uredbe o sanaciji banaka i jedinstvenog e, mehanizma za sanaciju e, kao doprinos mehanizmu za, financiranje i sanaciju, te također ćemo raspravljati o drugim važnim delegiranim aktima koje će komisija usvajati, znači o likvidnosti, o zaduživanju, o dopuni solventnosti dva. Znači, e, evo, drago nam je što ste e, se odlučili e, obratiti našem odboru u ovom terminu i evo, očekujemo da ćemo možda vašu prisutnost iskoristiti i da se obratimo i nekim širim temama, ali mislim da je evo u svakom slučaju jako važno što ste ovdje s nama i kako bismo raspravili o nizu tema, ali i kako bismo sudjelovali u ovom našoj prvoj e, javnoj raspravi o delegiranim aktima. E, ovaj smo termin e, uveli u svoj mjesečni program odbora jer želimo podcrtati našu ulogu u ovoj važnoj, e, važnom obliku delegiranih akata. Dakle, ali to u svakom slučaju razmjena mišljena s vama i e, mi ćemo se i kao odbor možda kasnije moći vratiti još na raspravu o delegiranim aktima ako je to potrebno sutra, ako to tako odluči koordinator. Pa krenimo u razmjenu mišljenja. Postupak, kao što znadete, je da će povjerenik Barnije dobiti riječ e, na desetak minuta, a zatim ćemo imati po pet minuta za pitanja i odgovore. Povjereniče. Hvala predsjedatelju. Lijepo vas pozdravljam. Ovo je poseban trenutak, dame i gospodo zastupnici. Ovo je vjerojatno posljednji put da vas se mogu susresti s vama na ovom odboru. I htio bih reći da uistinu imam mnogo sluha za vaše riječi i pohvale koje nisu upućene samo meni nego i mojim suradnicima, općoj upravi i djelatnicima opće uprave koji su vrlo dobro odradili svoj posao. Međutim, moram reći da je i za mene osobno vrlo bila bitna kvaliteta i vrlo dobra suradnja s vašim odborom. Zastupnici koji nisu u novom sastavu, predsjedništvo, kako prošlo tako i ovo sada, ali isto tako i izvjestitelji. Nažalost, ne mogu im svima poimence navesti imena. Tu su izvjestitelji u sjeni, koordinatori. S obzirom da ste mi dali priliku, htio bih također zahvaliti asistentima koji vrlo diskretno, ali iznimno kompetentno rade svoj posao. Tu su i djelatnici ovoga odbora i htio bih zahvaliti svima koji su radili e, na čelu sa Adolfom Barberom, kojom također zahvaljujem na kvaliteti naših odnosa. Po prvi puta kada smo se susreli, to je bio 13. tisuće 2010. godine, ja sam, to je bilo nakon sastanka G20, u trenutku kada je kriza bila u jeku, kada je, su postale velike prijetnje u eurozoni i zapravo naš cilj je bio da niti jedno tržište, niti jedan subjekt, proizvod ili teritorij ne bude izuzet iz e, promjene pametnih propisa i učinkovitog nadzora. Četiri i pol godine nakon toga e, potrebno je podvući crtu. Mnogo smo napredovali u ispunjenju tog cilja. Nismo ga u potpunosti ostvarili. Reći ću kasnije nešto više o tome. Međutim, e, uređivanje financijskog sektora koji je zapravo prozročio krizu, doveo je do mnogo širih i solidnih propisa nego ikada. Međutim, kriza nije završila. Premda smo prešli vrhunac krize, e, najprije financijske, zatim i ekonomske, e, političke posljedice još uvijek se osjećaju u velikom broju država članica. Htio bih apelirati na to da se mobiliziramo i htio bih e, ukazati na tri izazova s e, kojima ćete se vi kao zakonodavci zajedno sa novom Europskom komisijom i vijećem e, trebati pozabaviti. Prvi izazov je da se budno prati primjena već izglasanih akata. 2015. godine komisija dakle govorimo o sljedećoj godini, treba usvojiti više od 175 mjera druge razine. E, pritom se ne uzimaju u obzir 120 dopuštenja bez vremenskih rokova na kojima rade europska nadzorna tijela. Ovo o čemu govorim nisu sekundarne mjere, nego su to praktične mjere koje su ključne za provedbu reformi. Povjerenje koju su, zakonodavci ukazali komisiji ne znači da neće postojati nadzor i drago mi je što će parlament vrlo budno vršiti nadzor nad delegiranim aktima koje je spomenuo predsjedatelj kao i nad provedbenim mjerama. Uvjeren sam da će i komisija sa svoje strane poduzeti sve što je u njezinoj moći kako bi olakšala zadaću parlamenta u pripremama ovih usvajanja mjera druge razine i to na transparentan način. E, pritom će stručnjaci e, parlamenta biti uključeni u rad prije usvajanja mjera. Ovaj cilj uključivanja parlamenta u rad zapravo se odvija kroz dobru praksu. Svi radni dokumenti komisije prosljeđeni su parlamentu. Predstavnik tajništva vašeg odbora sudjelovao je na svim stručnim sastancima s državama članicama i na prvom mjesečnom sastanku analize delegiranih akata i provedbenih mjera u srpnju službe opće uprave za unutarnje tržište podnijele su izvješće vašem odboru o napretku radu. Naravno, moja služba će vam i dalje biti na raspolaganju i naš e, ravnatelj opće uprave vrlo će vam se rado ponovno obratiti a e, i u budućnosti. Ja uistinu računam na vašu suradnju e, kako bismo dovršili jedinstveni pravilnik u predviđenim rokovima. Upravo zato će rujan i listopad biti odlučujući mjeseci. Komisija predviđa osvajanje delegiranih akata na temelju tri vodeće inicijative e, iz prethodnog saziva. Sada ću spomenuti teme e, koje od mene zatražio predsjedatelj. Kao prvo tu je CRD4, direktiva o kapitalnim zahtjevima, usvajanje je predviđeno početkom listopada sa detaljnim pravilima o koeficijentu e, kratkoročne likvidnosti. Također ćemo uzeti u obzir i prilagodbu pravilima iz Bazela te volje e, uzeti u obzir specifičnosti Europske unije i potrebu za financiranjem realnog gospodarstva. Primjerice, mi ćemo tu e, identificirati visoko kvalitetnu sekuritizaciju te ćemo predložiti povoljno tretiranje hipotekarnih potraživanja i kreditiranja malih i srednjih poduzeća te stanovništva sukladno politici kupnje i e, dakle aktivnosti na Europske središnje banke. Možda vam je predsjednik Dragi o tome malo prije govorio. E, drugi akt se odnosi, e, dakle to je direktiva, druga direktiva o solventnosti, predstavit ćemo početkom listopada delegirani akt koji uzima u obzir zahtjeve parlamenta i tu se posebno prilagođuju pravila malim poduzećima i tu su neke mjere koje potiču dugoročna ulaganja. Tu također mislim, e, tu se također podrazumijeva i visokokvalitetna kvalitetna sekuritizacija e, sa definicijom koja je usporediva sa LCR-om. Na kraju će komisija uskoro usvojiti akte o izračunu doprinosa u e, fond za sanaciju banaka, te doprinose plaćaju banke. Pokušat ćemo pronaći odgovarajuću ravnotežu između obveze da sve banke daju svoj doprinos fondu i potrebe da se ograniči administrativno i financijsko opterećenje za najmanje ustanove. To ćemo ostvariti kroz sustav e, pretplata, odnosno paušalnih uplata imat ćemo četiri kategorije malih banaka koje će uplaćivati paušalne iznose u skladu sa veličinom e, banke. Naš prijedlog također ima za cilj da ista ustanova ne plaća dvostruku dvostruki doprinos, jednom u ime matičnog društva, a drugi put u fond eh, gdje se nalazi u zemlji gdje se nalazi podružnica. Dakle, radi se o prilagodbi, eh, isto tako prilagodbi doprinosa u odnosu na rizik. Znam da neki od vas razmatraju mogućnost, e, odnosno smatraju da je ovaj raspon od 0,8 do 1,5 preuzak, e, a opet druge države članice bi htjele da taj raspon bude još uži. Što se tiče e, kompromisnih točaka, dakle one su na domaku ruke i kod dovršavanja pravnih tekstova u predstojećim tjednima nastojat ću da se postigne ravnoteža između vaših zapažanja i komentara e, koje smo dobili od stručnjaka država članica. Računam na vašu potporu e, kada je riječ o delegiranim aktima e, koji će stupiti na snagu u siječnju 2015. kada stupi na snagu i direktiva o dakle, sanaciji poduzet ćemo sve kako bi iz pravnih razloga provedbene mjere formalno stupile na snagu tek početkom 11. mjeseca. Govorimo o provedbenim mjerama za SRM, tako da ćemo e, raditi na dosljedan način. E, dakle, sada sam govorio već usvojenim aktima, a sada je pred vama i još jedan izazov, a to je da se nastavi raditi, da se ne gubi vrijeme na potrebnim reformama koje smo već pokrenuli i koje sam vam imao čas predstaviti. Međutim, e, te reforme još uvijek nisu ušle u zakonodavnu proceduru kod vas i u vijeću. Dakle, govorim kao prvo o, o propisivanju referentnih pokazatelja e, zbog manipulacija to je imalo vrlo konkretne posljedice na e, stope koje su plaćali e, dakle oni koji su uzimali zajmove u Europi na milijuni njih. Ono što je ovdje bitno spomenuti je i strukturna reforma banaka kako bi se izbjeglo da postoje banke koje su prevelike da bi otišle u stečaj ili čije je spašavanje preskupo da bi se dopustilo da one u potpunosti odu u stečaj. E, ta je reforma uistinu ključna i u nju smo krenuli još 2010. godine. Dakle, javno želim reći da je ova reforma za mene od ključnog značaja i to još od 2010. E, dakle, kada govorimo o regulativi koja se odnosi na banke i nadam se da će svi preuzeti svoj dio odgovornosti kao što sam i ja učinio. Treća tematska cijelina odnosi se na e, takozvani paralelni bankarski sustav, odnosno shadow banking, e, koje pouke možemo izvući iz krize i što smo naučili ako dopustimo nekima da e, i dalje poduzimaju rizike. E, na taj način ćemo samo prebaciti fokus. Prema tome trebamo se pozabaviti pitanjem shadow bankinga, uzimajući u obzir i alternativne izvore financiranja realnog gospodarstva. E, tu treba biti vrlo oprezan i mislim da imamo dobar prijedlog o monetarnim fondovima Željeli bismo očuvati, željeli bismo očuvati važnu ulogu e, za financiranje u e, kratkoročno financiranje financijskih ustanova, poduzeća i e, javnih tijela. Istovremeno želimo poboljšati njihovu stabilnost i profil kada je riječ o likvidnosti. Htio bih isto tako spomenuti jednu bitnu reformu, a to je tako, to su također europski fondovi za dugoročna ulaganja. E, tu su i e, projekti, infrastrukturni projekti kao i nekretninski projekti. Zahvaljujući ovoj vrsti fondova bit će lakše mobilizirati kapital u čitoj Europi i ulagati u projekte koji mogu poduprijeti europsko gospodarstvo. Na kraju bih želio da također dovršimo jedan paket mjera o, koji se odnosi na plaćanje, što bi trebalo osnažiti sigurnost plaćanja na internetu i olakšati pristup tržištima za e, nove na tržištu i pritom smanjiti e, troškove plaćanja i smanjiti jednu prepreku na nacionalnim tržištima. Postoji još jedan izazov koji je pred nama, to je da moramo biti budni u svom radu. Dakle, ne smijemo se dopustiti da imamo kratko pamćenje. Postoje vrlo e, brzi i lukavi akteri na tržištu jer brzina e, razvoja tržišta je mnogo veća od razvoja političkog procesa. To je još jedan treći izazov i zato treba budno pratiti razvoj događaja. Revizija direktive o platnim uslugama e, dobar je primjer, budući da vodi računa o promjeni navika Evropljana. Sve više Evropljana koristi se internetom ili mobilnim telefonom kod kupovine. I sve manje shvaćaju da još uvijek postoje prepreke na unutarnjem tržištu. Spomenuli smo i trošak fragmentacije europskog tržišta plaćanja koji iznosi oko 130 milijardi eura godišnje. Ta sposobnost prilagodbe vrlo je bitna, ne samo u području plaćanja, i platnog prometa. U fazi provedbe e, nije isključeno da će se otkriti neke praznine u pojedinim tekstovima i zato bismo trebali biti spremni vrlo brzo podići stupanj e, i razinu naše ambicije u nekim političkim dogovorima. Iskustvo će nam pokazati jesu li mjere koje smo poduzeli kako bismo poboljšali pristup tržištu u nekim sektorima kao što je revizija, gdje je razdoblje rotacije sa šest godina e, produženo na deset godina, dakle komisijin prijedlog je bio šest godina, su zakonodavci su ga produžili na deset godina. Pitanje je je li to dovelo do željenih rezultata. Isto pitanje se e, postavlja kada je riječ o direktivi A i FM. Što se tiče agencije za rating, e, također trebamo ocijeniti utjecaj novih ovlasti koje su povjerene ESMI. I na kraju trebali bismo vidjeli vidjeti jesu li naši partneri sa, usvojili tekstove sa sličnim učinkom, kao što su naši partneri u sklopu zemalja G20. Primjerice, e, pitanje hedge fondova je također vrlo bitno u aktualnom kontekstu e, likvidnosti. Ako se pojave neke praznine, moramo biti spremni prilagoditi postojeće tekstove, a to znači da se trebamo pripremiti i na tu mogućnost, i zato smo zajedno s vama predvidjeli prijelazna razdoblja i klauzule o reviziji i njih treba iskoristiti u slučaju da se pojavi potreba. Dame i gospodo, pojavljuju se i neka nova tematska područja koja će biti u nadležnosti nove komisije. Naravno, na temelju vaše inicijative, kao što sam mogao ustanoviti u posljednjih pet godina. Neka od njih čini mi se prioritetnima, kao što je prevencija rješavanja kriza u nebankovnim financijskim institucijama. Osobno smatram da bi bilo korisno da se pokrene jedna suštinska rasprava o tome da se europskom tijelu daju ovlasti sankcioniranja putem izricanja novčanih kazni e, na način da se naravno koriste propisi kojima se jamči financijska stabilnost. Moramo se zapitati o položaju e, Europe kada je riječ o računovodstvenim standardima. U posljednjih pet godina ostvareni su pomaci, međutim nismo došli do zadovoljavajuće ravnoteže, posebno kada je riječ o razredi normi na međunarodnoj razini. I taj instrument koji je trebao e, dovesti do konvergencije normi nije postigao zacrtani cilj. Nije jasno kada razgovaramo sa SAD-om jesu li oni voljni prihvatiti e, takvu konvergenciju, hoće li jednoga dana prihvatiti. Dame i gospodo zastupnici, Gospodine predsjedatelju, mislim da smo ostvarili solidne reforme, do sada neviđene reforme, posebno u području uređivanja financijskog sektora i smatram da je to bilo pitanje vjerodostojnosti i učinkovitosti, da zajedno primjenimo odluke donesene u okviru G20. U odnosima s trećim zemalja mi smo spremni bez da smo pritom naivni na suradnju pod uvjetom da te iste treće zemlje, e, tu posebno mislim na SAD, e, usvoje razinu kvalitete koja je usporediva. I zato treba ispuniti četiri kriterija. Kao prvo moramo e, biti odlučni u provedbi vlastitih reformi, moramo konsolidirati međunarodnu suradnju u okviru G20 i u okviru Vijeća za financijsku stabilnost. Treće, moramo biti jedinstveni i odlučni u bilateralnim dijalozima e, koristeći se svim instrumentima koji su na raspolaganju, uključujući i prihvaćanje ili odbijanje određenih mjera konvergencije i na kraju trebamo iskoristiti pregovore o TTIP-u kako bismo imali transparentnije i odgovornije propise sa našim glavnim partnerom, a to su Sjedinjene američke države. Jer ja sam sudjelovao na čitavom nizu neformalnih dijaloga koji su pokazali da postoje trenutno neka ograničenja. Dakle, primjena postojećih tekstova, konkretiziranje pokrenutih reformi, budno praćenje e, i sposobnost prilagodbe, to bi bili osnovni izazovi e, pred kojima ćete se naći, naravno zajedno s novom komisijom, Europskim vijećem, vijećem ministara. Uistinu mi je bio, bila velika čast e, surađivati s vašim odborom i želim vam na tome još jedanput zahvaliti. Thank you, really, Zahvaljujemo povjereniče na ovoj intervenciji. A sada otvaram e, raspravu. E, Markus Feber, e, naš prvi govornik, izvolite. Zahvaljujem povjereniče. E, ja bih se ovdje priključio zahvali vama i na vašem radu jer e, dakle ono što vi radite <laughs> radit će sada četiri povjerenika kada kako dakle pogledamo raspodjelu rada u komisiji to dakle e, u svakom slučaju govori nešto u, korist, u prilog onome koje je to sada radio. Dakle, pažljivo smo pratili e, dosadašnje rade i također imamo niz e, zakonodavnih e, predloga i posebice na drugoj razini, to dalje ćemo dalje slijediti. A znači to se radi ovdje posebice o aktualnim e, stvarima koje ne smije ostati na stolu, nego neke stvari još morate riješiti i vi sami prije nego možda što evo da dobijemo novu komisiju 1.11. a to je ova ključna tema. Znači ključna tema je bankovna unija i SRM i također uvijek smo u parlamentu uvijek govorili o tome da treba ovu komponentu rizika odgovarajuće ponderirati i e, da to treba pažljivo formulirati, nismo još sasvim zadovoljni time. Jer riziko treba biti osiguran i oni koji stvaraju više rizika također trebaju imati odgovarajuću konsideraciju u ovim tekstovima. Dakle, to su jedan niz e, detalja koje e, još treba riješiti. Znate o kojima se to radi iz naših dosadašnjih rasprava i dokumenata. To je nešto do čega nam je jako stalo i nadamo se još u tijeku ovog mjeseca ili u početkom sljedećeg mjeseca da ćemo imati konkretni e, prijedlog komisije gdje ćemo onda imati i jasnu suradnju i poslati jasnu poruku da tamo gdje postoje generacija rizika da to treba također uračunati u doprinose i u količinu doprinosa. Znači kod netiranja, naravno ovdje kod derivata nismo baš, kod izvedenica nismo baš, baš oduševljeni, nego se postavlja pitanje kako se sustavi koji se unutar, unutar sebe sami stabiliziraju kako bi stabilizirali svoj rizik uzimaju u obzir i mislim da upravo ono što ste vi sa ovim paušalnim e, uplatama e, za banke predložili da to ide u pravom smjeru i nadamo se da ćemo u sljedećim e, mjesecima i tjednima upravo čuti još jedan novi prijedlog o kojemu se nadam da ćemo se uskoro uspjeti i sporazumiti. Zahvaljujem. Izvolite. E, ako želite, dobro imali ste pet minuta, ali eto. Ja sam naravno spreman odgovoriti na sva pitanja. Ovo pitanje se odnosi na faktor rizika, no pretpostavljam da će možda još neki kolege pokrenuti isto pitanje. Možda bi bilo lakše da se drugčije organiziramo. U tom slučaju, gospođa Ferreja. Komisija. Hvala povjereniče. Hvala što ste ponovno došli k nama i posebno zahvaljujem na izvrsnom radu koji ste postigli sa sjajnim suradnicima. Oni su bili uvijek na raspolaganju, vrlo su učinkovito radili, imali smo tešku situaciju i za euro i mislim da smo odradili dobar posao. Hvala što ste na ovaj posljednji sastanak da ste ovdje istaknuli neke teme koje su vrlo bitne za parlament, a isto tako i za vašeg nasljednika. To su teme koje ne možemo zaboraviti u danjem radu. Imam nekoliko pitanja, rado bih čula vaše mišljenje. E, prvo pitanje se odnosi na bankarsku uniju. Uistinu smo tu e, učinili jedan veliki iskorak koji nije bio predviđen. Prije 3-4 godine nismo bili u stanju niti zamisliti da ćemo jednoga dana u tome uspjeti. U svakom slučaju najkompleksniji dio posla je odrađen, međutim jedan element je nestao iz tog scenarija. Zanima me e, što možete reći o jedinstvenom jamstvu na štedne pologe. Naime, imali smo e, tri elementa. Nadzor, likvidaciju i sanaciju i zajedničko jamstvo za štedne pologe. Znam da je to trebalo ići u sukcesivnim fazama, međutim e, čini mi se da je ova posljednja faza nestala sa e, prioritetima. Primjećujem da je ni vi niste spomenuli. Što se tiče mehanizma za sanaciju banaka, e, tu se radi na završnom završnim poslovima vezano s delegirane akte. Ono što bi mene zanimalo je međuvladin sporazum. Ima li tu nekih pomaka? Jesu li određeni vremenski rokovi? E, posebno kada je riječ o ratifikaciji međuvladinog sporazuma, jer temeljem toga sporazuma trebali bismo odrediti koji će biti doprinosi banaka koji će ići u proračun e, država članica i onda u središnji proračun, da se tako izrazim. Mojim se da isto tako zaboravljamo obećanje koje je vijeće e, vrlo formalno bilo dalo, a to da se pokuša pronaći kreditna linija za sanacijski fond E, kako bi taj fond e, na samom početku dobio na težini, na samom početku poslovanja. I to bi trebalo pomoći fondu da može učinkovito funkcionirati u razdoblju od 8 godina. Kolega Ferber i ostali kolege raspravljaju o još nekim temama i naravno tu je od središnje važnosti pitanje o tome E, jesu li komentari parlamenta e, kada se donosilo zakonodavstvo u prvom stupnju uzeti u obzir i ovaj rizik, odnosno faktor rizika je tu od primarne važnosti, neću ulaziti u detalje, ali lijepo vas molim da nam e, kažete koji su novi pomaci ostvareni u ovim područjima i to će nam omogućiti bolju pripremu za suradnju s vašim službama. Gospodin Johan van Houten. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Barnije što ste ovdje i na svemu dobro poslu odrađenom u Bankovnoj uniji. Imam e, dva pitanja, odnose se na doprinose koje će staviti od banaka. Prvo pitanje dakle je sljedeće. Kako će komisija osigurati da dvije eurobanke koje su kvalificirane prema e, direktivi kao male banke koje imaju isti profil rizika neće na kraju plaćati različite doprinose samo zato što jedna recimo ima sjedište u zemlji koja je u postupku prekomjernog deficita dok recimo druga nema sjedište u zemlji koja je po takvom postupku ili drugim riječima kako e, će biti ponderirani rizici u vašem modelu prema ekonomije, ekonomiji odnosno gospodarstvima u kojima se nalaze same banke a drugo je pitanje kako ćete osigurati jednake uvjete za sve E, između doprinosa koji se pla, koje plaćaju banke iste veličine i istog profila rizika u europodručju i izvan europodručja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Alde, gospodin Torvald. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala povjereniče Barnije što ste nam se danas e, pridružili. U svojem izlaganju ste govorili o jedinstvenim pravilima i ja ću se nadovezati na ovo pitanje koje ste upravo čuli, ali možda ću osjetiti neke druge aspekte. Moje pitanje se odnosi na moguću fragmentaciju bankovnih naknada. Iako Uglavnom govorimo o neprebacivanju tih troškova na um, porezne obveznike, obveznike, ali neke banke to uh, čine, recimo u Belgiji, Francuskoj i Švedskoj. Mislim da banke ne bi smjele prebacivati dio tih troškova na porezne obveznike i to također iskrivljuje tržišne natjecanje između banaka. Dakle, htio bih čuti imate li neke planove s time u vezi ili ima li komisija namjeru predložiti. Govornik je prekinut. Dakle, zanimalo me čuti ima li komisija neke namjere uskladiti propise po tom pitanju kako bi se omogućila ravnopravna konkurencija jer mi obično kao političari govorimo o tome da je potrebno omogućiti jednake uvjete svima, a onda se opet dogodi da neki nastoje zaobići pravila. Hvala. Gospodin Fabio De Mazio Megua. Zahvaljujem. E, za početak e, s moje strane sve najbolje na E, daljnjoj budućnosti i nakon e, odlaska iz komisije. Na početku svog izlaganja, izlaganja rekli ste da je regulacija postala učinkovitija, znači regulacija financijskih tržišta, ali moram e, pritom podsjetiti na Wolfov članak u stručnom časopisu gdje se govori E, o tome da je Frankov akt e, pod Obamom imao 800 i nešto stranica, a koliko onda tek stranica imaju svi razni propisi EU komisija, ali ne vjerujem da je time sve postalo učinkovitije, pa sam i skeptičan kada vidim da sada Juncker, na primjer, e, izravno eh, daje je eh, regulaciju financijskih tržišta bankaru iz Citya, londonskog Citya. Naime, ovaj ključni problem eh, bank to bank još uvijek nije riješen. Hoće li se dakle poštediti porezne obveznike u budućnosti od jamstava kod odgovarajućih naknada za banke jer e, već vidimo da samo obećanje za same poreznike možda neće biti dovoljno i nije možda dovoljno e, ozbiljno. Ali evo imam dva pitanja. Dakle, želim pitati, prema vašoj procjeni ovo, e, ovaj implicitni prednost refinanciranja koje imaju prevelike banke, banke prevelike da bi propale, je li se on doista smanjio otkako je komisija poduzela razne mjere ili je koncentracija u bankovnom sektoru e, naprotiv još i porasla? I drugo, mislite li da u e, okviru Fonda za spašavanje se e, dovoljno uzima u obzir kao kod Njemačke šparka se uključenost u druge mehanizme i treće TTIP. Naime, e, Europska komisija e, teži e, tome da se neke stroži propisi iz Sjedinjenih država ublaže. Zahvaljujem. Hvala i u ime zelenih gospodin Filip Lamberts. Hvala. Prije svega želim reći da se slažem s argumentima koje je iznio Fabio De Mazi, pa neću to ponavljati. Vi ste izuzetan čovjek, jer dolazite iz posljednje stvarne monarhije u Europskoj uniji. Istovremeno ste nam pokazali da, ste, da imate sluha za parlament i da u istinu cijenite ulogu parlamenta, da to nije samo simulacija i ja vam na tome zahvaljujem. Fabio je aludirao na opseg europskih propisa. Smatram da to proizlazi iz činjenice da e, što su propisi kompleksniji, to postoji veća mogućnost za obilaženje propisa. To smo vidjeli i sa propisima prve razine kao i sa propisima druge razine, kao što ste rekli. Vezano uz BRRT, tu dolazimo do pitanja doprinosa banaka. U osnovi mi ne želimo e, banke koje e, doprinose u fonda neće im nikada trebati. Dakle, one banke koje predstavljaju 85 posto aktive će imati 80% udjela u fondu. Dakle, to će biti razmjerno. Recimo ako je to omjer 1,6, dakle, faktor rizika tu zapravo ima potpuno sekundarnu ulogu e, u e, razini doprinosa banaka. To je za nas neprihvatljivo. Znamo odakle to dolazi od velikih e, banaka iz Francuske, Njemačke, Španjolske i Italije. To su banke koje su bitne za sustav. Zatim tu imamo isto tako i ovaj koeficijent e, likvidnosti. Dakle, u propisima stoji da se tu mora uzeti u obzir e, državni dug i e, obveze prema središnjoj banci. A u tome komisija da želi pridodati pokrivene obveznice i isto tako CBS. Međutim, u propisima stoji da se ovi mogu prihvatiti kao visoko likvidna aktiva samo ako ih je europsko tijelo takvima prizna, a to nije slučaj. Međutim, komisija to želi zaobići i htio bih shvatiti zašto se ponovno pokušavaju ublažiti propisa, a zakonodavac je htio da ona budu stroga. Isto vrijedi i za direktivu o solventnosti, dakle solventnost 2, i ovdje se na mala vrata opet e, AB stavljaju povlašteni položaj, želi se smanjiti razina potrebnog kapitala za pokrivanje rizika. Zapravo se tu pojavljuje rizik da se na neki način razgradi ili poništi strogost koja je uvedena u propis od strane zakonodavca kroz ove e, akte druge razine. Uistinu mi je žao da na kraju vašega mandata osjećamo utjecaj velikih financijskih e, grupacija da oslabe ovo što je do sada odrađeno. Hvala, nismo dobili, hvala, nismo dobili nikakav e, upit za riječ od FDD-a. Ne znam javlja li se netko u međuvremenu, no ako nema nitkoga ko želi uzeti riječ, riječ odmah ima povjerenik Brnje. Zahvaljujem vama, predsjedniče, zahvaljujem svim e, koordinatorima i predstavnicima klubova. E, bilo je očito da se, da se neka pitanja e, javljaju, dakle ponavljaju. Htio bih reći da uistinu trebamo dovršiti ovu inicijativu bankovne unije. I sami ste rekli da je to neočekivano, čini mi se da je to riječ koju ste upotrijebili. Svi se sjećate da je na početku, da sam rekao da je moj prioritet da se, da imamo europska tijela za nadzor kao što je bilo predviđeno izvješćem de la Rozier već je postojala ideja da se ide i korak dalje. Međutim, u to vrijeme je bilo nezamislivo da se ide dalje. 2010. zamisliti da se ide prema e, federalnom pristupu integracije bankarskog sektora bilo je nešto nezamislivo. Međutim, to je postalo moguće zahvaljujući radu Eurogrupe, e, zahvaljujući predsjedniku Europske središnje banke, predsjedniku Barozu, Dakle, 2012. u siječnju je donesena odluka u tom smjeru. Prema tome mi trebamo uistinu dovršiti e, projekt Bankovne unije u svim njezinim sastavnicima i e, budni rad parlamenta je bitan i u tom aspektu. Što se tiče doprinosa, e, nekolicina kolega je spomenula to pitanje, ne želim ulaziti u detalje imat ćete priliku razgovarati sa e, zamjenikom ravnatelja opće uprave e, i on je ovdje nazočan i sluša vas, već ste krenuli e, u dijalog s njim, i on će vam moći dati detaljnije odgovore. Što se tiče faktora rizika, podsjećam da je bazni doprinos već osjetljiv na rizik, jer depoziti i kapital, dakle, dakle ovisi, e, doprinos će ovisiti o veličini banke. Formula je jednostavna, ali kao što znate jednostavne formule su predvidivije i teže se njima manipulira. Što se dodatnih e, faktora rizika tiče, kao što je spomenuo Filip Lamberts, na temelju rasprave sa stručnjacima i državama članicama Predložili smo četiri stupa na kojima bi se to trebalo temeljiti. Kao prvo izloženost riziku 5% sa četiri pokazatelja, uključujući a zatim e, temeljni kapital, vlasnički kapital i isto tako ovaj koeficijent i e, sredstva raspoloživa za bail-in. Zatim dva, stabilnost i variabilnost izvora financiranja. Tu je, su pokazatelji dva koeficijenta likvidnosti iz CRD4. Zatim treće, e, vrlo bitno je e, su i ostale financijske institucije i ostali faktori što uključuje i aktivnosti tradinga, institucionalni sustav zaštite i državne potpore. E, inače, taj stup je teško kalibrirati i mi ćemo tu dati veći manevarski prostor tijelima za sanaciju. Spomenuo sam nadalje i tri teze o riziku između 0,8 i 1,5. E, podsjećam da je bazni doprinos osjetljiv na rizik, već sam to rekao odgovoru na prethodno pitanje. Formula je jednostavna, teže će je biti njome manipulirati. Znam da smatrate da je taj raspon preuzak, istovremeno uh, bih htio reći i moram postići kompromis između dva e, zakonodavna tijela da velik dio država članica smatra da je previsok. Dakle, moramo pronaći kompromisno rješenje. Zatim smo čuli nešto o jamstvu na štedne pologe. E, dakle, to je bilo jedno od pitanja. E, vjerujem, ja bih volio da nova komisija nešto više kaže o toj temi. Htio bih podsjetiti da je to jedan od elemenata iz nacrta teksta komisije i e, ta bitna sastavnica bankovne unije ne smije se zaboraviti. I tu smo došli do nekog kompromisa koji nije u potpunosti zadovoljavajući, no smatram da će nova komisija e, raditi u skladu sa svojim zadaćama. Što se tiče pitanja gospođe Foreire vezano s vremenske rokove, ne bih htio e, dati neku netočnu informaciju. Nisam siguran, pa ne bih htio javno e, ništa reći o rokovima. E, dakle, provjerit ću to s vijećem pa ću vas onda izvijestiti. To se opet nadovezuje na pitanje Fabija Demazija o sposobnosti e, sanacijskog fonda. Rekli ste da 55 milijardi nije dovoljno. E, pitanje je treba li pronaći sredstva. Da, treba dati mogućnost djelovanja tom fondu. E, tu postoji mogućnost uzimanja zajmova i ako se pojavi potreba smatram da bi fond trebao biti u mogućnosti dobiti zajam na financijskim tržištima. E, kako bi dobio odgovarajuća sredstva za rad. Gospodin e, Van Overfeld e, je postavio dva pitanja, nažalost napustio nas je. Kratko ću odgovoriti. Kao što je gospodin Lamberts rekao, ja sam svjestan kako funkcionira parlament i to poštujem. Poštujem kako funkcionira i radi parlament. Dakle, e, mi smo zajedničkim snagama radili na bankovnoj uniji i nećemo primjenjivati različiti faktor rizika za svaku zemlju. Mislim da bi to bilo protivno samom e, duhu u kojem se smo radili na uspostavi bankovne unije. E, bankovna unija će zasigurno utjecati Dakle, tu će biti nekih utjecaja na nacionalne doprinose, a mi ćemo nastati u provedbenim aktima pronaći odgovarajuću ravnotežu i sada, e, dakle, radimo na tome. E, dakle, to bi bio moj odgovor na dva pitanja gospodina Van Overfelda. Imala, e, imali smo još pitanja vezano uz jedan tekst koji je za mene iznimno važan, a to je tekst koji se tiče osnovnog bankovnog računa i zaštite najslabijih poreznih obveznika. Dakle, to, to se odnosi na različito postupanje prema građanima, dakle na razlike u postupanju i tu je bilo dosta lobinga, možda ne baš jako agresivnog, ali ja sam izdržao pred tim pritiscima, uspio sam obraniti taj tekst koji predviđa e, bankovnu mobilnost, dakle lakše je promijeniti banku, E, isto tako predviđa da svi građani imaju mogućnost e, otvoriti osnovni bankovni račun. U nekim zemljama to još uvijek ne postoji. I zatim tu je i pitanje usporedivosti naknada e, koja će postati obvezna u svim zemljama. Dakle, to, ti podaci će se moći pronaći na internetskoj stranici. Meni se čini da je transparentnost vrlo bitna i da ako postoji mogućnost da se uspoređuju naknade, da to dovodi do veće transparentnosti. I vidimo mm, da li postoje neke naknade koje su predstavljaju preveliko opterećenje za građane. I e, dakle radi se o tome da bi trebalo zaštititi e, potrošače od prekomjernih naknada. Zahvaljujem gospodinu Demaciju na, na željama i na vezano uz moju daljnju karijeru. Naravno, ja sam političar, prema tome ja ću sigurno izvući neke pouke iz proteklih pet godina. Taj rad me sigurno promijenio, naučio sam neke nove stvari i krenut ću sada u novi dio svog javnog života, najvjerojatnije u Francuskoj, zahvaljujući ovim stečenim iskustvima. Smatram da financijski sektor e, treba biti u službi realnog sektora, a ne treba služiti vlastitim interesima kao što je to bio slučaj tijekom 20 do 30 godina. Dakle, sve ovo što smo radili bilo je kako bi akteri na financijskom tržištu radili u službi realnog sektora. Neću govoriti o svom nasljedniku, htio bih e, vas samo zamoliti da ocjenjujete njegov rad na temelju ovih izjava i na temelju njegovih e, aktivnosti, ne na temelju nacionalnosti. E, moram priznati da je meni bilo teško zbog toga kako su o meni pisali u britanskim novinama samo zato što sam francuz. Ja sam sačuvao te novine, govorilo se o meni kao najopasnijem čovjeku u Europi i ja jednostavno, ja sam jednostavno htio da se moj rad ocjenjuje na temelju onoga što sam ostvario i mislim da to treba vrijediti za mog nasljednika. Odgovorio sam vezano uz ovih 55 milijardi. Što se tiče TTIP-a, ja sam htio ali Amerikanci trenutno imaju negativan stav prema tome da sam proces e, donošenja financijskih propisa da se dinamizira zajedničkim dogovorom između Evropljena i, standard, i, Amerikanaca. Naravno, ne zato da bi se e, dovelo do smanjenja normi koje se primjenjuju. Ne, mi želimo da se norme usklade, ali da budu, da se podigne razina. Bitno je da se svim, e, da se to provede u svim sektorima, jer u Americi imamo mnogo sektora koji sudjeluju u tome. Ja se nadam da će TTIP dinamizirati ovaj proces i da će dovesti do potpuno jasne učinkovite interoperabilnosti e, dvaju sustava. Dakle, sustava, e, našeg sustava i sustava u SAD-u. Gospodin Denmazi je postavio pitanje o tome jesu li financijski propisi učinkoviti. E, mislim da nismo dovršili rad na tome. E, naravno, bilo ti akti bi trebali ući u primjenu sljedeće godine. Na nekima smo radili dvije, tri ili četiri godine. Smatram da smo ostvarili veliki napredak kada je riječ o najstrožim pravilima. Imamo nadzorna tijela, isto tako su je osnažen kapital. Jesmo li eliminirali sve rizike? Nismo. Zato apeliram na vas da budno pratite daljnji razvoj događaja, da se tekstovi prilagode ukoliko se uoče neke praznine. A što se tiče velikih banaka, ja sam si postavio to pitanje. Neki su bili kritični u tom, u tom smislu. E, vaše je pitanje Vaše pitanje se ne može postaviti na početku ili na sredini procesa donošenja propisa. Gospodin Lekanen, ja sam naime razgovarao s njime o tome i 2013. godine kada smo imali predođbu o aktima koji se odnose na banke, mogli smo o tome porazgovarati. Ima ih dosta, neki se odnose na upravljanje, na banke, na nadzor i tako dalje. I e, je li to dovoljno? Ja bih na to pitanje odgovorio da jest dovoljno ako se akti primjenjuju na gotovo sve banke, ali ne na najveće banke. Dakle, na banke koje su prevelike da bi se pustilo da odu u tečaj koje su preskupe, e, odnosno čije spašavanje je preskupo za E, građane. Smatram da trebamo dalje raditi na tome, e, dakle na okviru koji se odnosi na te najveće banke. E, kolega je rekao da je francuska monarhija, pa ja bih ipak, rekao republikanska monarhija već neko vrijeme. Ja sam imao čast da sam bio izabran za zastupnika u parlamentu prije nego što sam postao povjerenik i u istinu E, imam veliko poštovanje prema radu parlamenta, a i koordinatori koji su uzeli riječ prije vas dokazuju da sam imao pravo e, što sam e, pokazao to povjerenje prema parlamentu. Markus Ferber je govorio o utjecaju malih banaka i o doprinosima. Ja još uvijek radim na tome da se postigne odgovarajuća ravnoteža. E, pokušavamo e, pronaći ravnotežu kroz ovaj, ovu kategoriju, šest, šest kategorija malih banaka koje će plaćati paušalne iznose. Htio bih podsjetiti da je ova metoda dovela do vrlo zanimljivih podataka. Naime, e, ustanove koje imaju 80% aktive u eurozoni plaćat će najmanje 90% ukupnog iznosa doprinosa. Više od 50% ustanova će imati specifičan tretman e, koji će se odnositi na male banke, a to znači da ćete imati smanjenje od 70% doprinosa u prosjeku, dakle u eurozoni. Smatram da smo e, dali sve od sebe, da smo pokušali da doprinos e, financijskih ustanova bude u skladu s njihovom veličinom i sa profilom rizika. To bi bili moji odgovori na pitanja zastupnika. Imam petoricu kolega koji su se javili za riječ. Odmah ću predati riječ našem izvjestitelju Gunaru Hokmarku, no prije nego što to učinim, gospodin Torvalds je uputio vrlo konkretno pitanje u vezi sa mogućnošću različitog tretmana s obzirom na to da u zemljama članicama nema porezne prilagodbe tih eh, naknada, tih eh, nameta. Tako da bih htio prije možda čuti odgovor na to pitanje. No, hvala. Nažalost, nemamo previše vremena na raspolaganju. Mislim da je važno naglasiti, Mišel, da si ti uvijek eh, bio spreman sudjelovati u raspravama i dati svoj doprinos i unapređivati situaciju. Tako da mislim da svi mi to uvažavamo i cijenimo i znamo da si mnogo doprinio konstruktivnoj i pragmatičnoj raspravi, a mislim da je to zapravo to je glavno, glavna ostavština. No, dva kratka pitanja. Mislim da je važno da delegirani akti budu ugrađeni u mandati u okviru onoga što je odlučeno. Znam da je u igri mnogo subjekata, neki su zemlje članice, neki su političke skupine koje pokušavaju povratiti ono što je izgubljeno u pregovorima, ali važno je da se držimo odluke koje su donijeli i parlament i vijeće kada je riječ o financiranju koje se treba temeljiti na razmjernosti sa prilagodbama rizicima. Ne želim ni da komisija ni drugi sada prilagođava taj format koji smo usvojili. Kako bi to zakonodavstvo bilo i provedeno na vrijeme, treba djelovati odlučno u ovim pregovorima u nadolazećih nekoliko dana. Također, ako govorimo općenito o vašoj osašeni, mi smo podnijeli mnogo zakonskih prijedloga i često smo nastali izbjeći rizike, zato je ovo rizičan e, sektor. Kako biste procijenili ovu sadašnju situaciju gdje nalazimo dosta značajno zakonodavstvo koje je na snazi, jamstvo za osiguranje šednih pologa i tako dalje. Dakle, smatrate li da sadašnje prijedloge možemo ocijeniti na isti način kao što smo bili u mogućnosti prije nego što je to zakonodavstvo stupilo na snagu. To je dosta teško pitanje jer ako pretpostavimo da ste tim zakonodavstvom mnogo postigli, onda se i krajobraz promijenio i možda ćemo sadašnji prijedlog malo drugačije ocijeniti nego što bismo inače učinili. Dakle, zapravo se sve svodi na to koliki učinak da smatrate da je to imalo. Hvala. Sada naš potpredsjednik Peter Simon. Da, povjerenče, još jednom zahvaljujem na dobroj suradnju posljednjih pet godina, posebice na ovim e, dugogodišnjim e, dosjejima, posebice s osiguranjem depozita, gdje smo uvijek e, u vama našli otvorenog sugovornika spremnog na konstruktivni razgovor i rješenja. Također hvala i vašim suradnicima koji su također pomogli stvoriti ovakvu konstruktivnu atmosferu za raspravu i također posebice kod e, e, prinosa, doprinosa u zajednički fond za sanaciju. Tu također hvala na otvorenim raspravama koje vozite s nama. Ali e, upravo zato što smo često o tome raspravljali, još jednom bih želio otvoreno nešto reći, jednu problematičnu točku. Upravo ste kad kažete da prijedlozi komisije moraju uzimati u obzir posebne potrebe malih i srednjih e, poduzeća. S druge strane, ste također rekli da banke također E, trebaju, e, imaju otprilike 88% do 90% e, prinosa za fond upravo plaćaju. Kada to znači stavimo u odnos, kako je onda to odnos veličina ako samo recimo gledamo odnose rizika? Znači ako e, gledamo sve u odnosu na veličinu, onda imamo samo dvo e, postotno odstupanje onoga što plaćaju velike banke, ako sada uzmemo u obzir faktor rizika. E, nama se zapravo to sačini malom razlikom. Ako pak imamo jedan faktor koji možda je sasvim u pozadini, ne, recimo nešto iz rasprava u posljednjim tjednima, na primjer, to je e, trebali netirati izvedenice. U ovom trenutku imamo posebno opterećenje za velike banke, posebice veće, još veće ako su e, ako imaju veliki rizik, drugo rješenje za male banke, ali što ako dopustimo netiranje izvedenica, onda je to do 30% iznosa bilanca za e, velike banke. I onda na taj način velike banke se mogu zapravo izvući na određeni način e, i e, zapravo tu će propasti cijeli onaj veliki udio velikih banaka. E, i onda će to pasti na e, srednje velike banke, srednje velike institucije. To je jedan razvoj koji bi mogao potpuno e, razbiti ovu koncept orijentacije prema riziku i upravo me to važno, zanima jer to je ona rasprava koja se vodila u vijeću posljednjim tjednima. Thank you. Burhard Hvala. Zahvaljujem. E, dakle, prvo od mene još jednom hvala povjereniče na doista odličnoj suradnji u posljednjim godinama. E, ja bih to ocjenio tako da evo, zapravo zaista možemo reći da u suradnji sa parlamentom e, ste uvijek bili pravi džentlmen i stoga s moje strane još jednom hvala. Puno je toga već rečeno, pa ću samo uh, uz ove pravne akte nešto reći, znači za solventnost 2 ECD4. Dakle, vi ste najavili da će u listopadu sada ovi delegirani akti biti podneseni. Ja mislim da je doista krajnje vrijeme da komisija podnese ove predloge, ove nacrte, jer parlament zapravo može se uzeti do šest mjeseci vremena za analizu a kod e, solventnosti 2 imamo 31.3.2015. kao rok i zapravo mislim obzirom da kolozima ima 31 dan možda bi bilo dobro da to bude negdje na početku listopada ne pred kraj. I također je važno i da ovaj cijeli vremenski plan ne bude ovdje doveden u pitanje i također na razini direktiva također neke smo stvari već pokrenuli, na primjer e, što se tiče e, rizikom ponderirane aktive i rizičnih proizvoda, e, također prilođe, prikladno upravljanje rizikom, obvesti izvještavanja i tako dalje. Znači ovi svi pravni akti su samo dodatak i dopuna svemu tome i moraju, dakle još jednom želim to reći, moraju na kraju krajeva biti i ostati konzistentni sa direktivom. Naime, e, postoje neki propisi koji e, trebaju e, ići, koji trebaju biti prikladni za veliku kompleksnost, naravno ne za osiguranja, ali evo povjerenče još jedno molim da i vas još uključimo u to da se to tako i odradi. Hvala. Hvala, gospodin Venter Langen. Zahvaljujem predsjedniče. Ja se e, priključujem e, riječima zahvale i čestitka. Evo pet godina, eto smo vidjeli kako naš kolega gospodin Barnijes fantastično surađiva s Europskim parlamentom, uzorno i za druge. Još jednom hvala na tome. Međutim, e, također smo utvrdili da Ovaj cijeli projekt regulacije banaka je golemi izazov e, koji svi trebaju sudjelovati. A posebice jer zemlje članice vuku različitim smjerovima i onda možda nismo u ovom nekom detalju došli tako daleko koliko smo htjeli. Što se pak tiče međunarodne dimenzije, prije četiri godine krenuli smo sa EMIR e, uredbom e, o izvedenicama Tamo smo imali 19 delegiranih e, pravnih akata, oko prvog smo se svađali, onda je ipak prošao e, i jedan je ispao koji e, nije zbog izbora u Sjedinjenim državama prošao onako kako smo mi to željeli. I sada ponovno imamo opet e, izbore u Sjedinjenim državama i zapravo upravo zbog ovih izvedenica teško je ka, znati kada ćemo riješiti pitanje, to pitanje s Sjedinjenim državama. Pa upozoravam na jedan temeljni detalj. Naime, mi smo odlučili dakle, da izvedenice kojima se trguje na burzi budu isključene iz obveze kliringa. Međutim, do danas e, E, burze u zemlja, svim zemljama Europske unije nisu u načelu izuzete. Naime, bilo je dogovoreno da će komisija e, objaviti popis e, onih burza u trećim zemljama koje će biti izuzete od ove bilateralne obveze i to će biti ovi dijelovi one, to će biti one burze na kojima trguje realno gospodarstvo. Naime, Sada pitam povjerenče, vidite li vi ovdje jednu neku šansu da ovaj popis koji nam je obećan bude objavljen još prije kraja vašeg mandata, a ja bi vam na tome bio jako zahvalan. Zahvaljujem. Hvala. Posljednji govornik Danuta Huvner. Hvala. Ja također e, želim izraziti svoju zahvalnost gospodinu povjereniku na njegovom uloženom naporu i također cijelo njegovoj službi na određenom poslu. Imam e, dva kratka pitanja ili komentara s obzirom e, na uredbu razine 2 koja se odnose na SRM i BRD manje banke, što uključuje i e, zadruge, imaju posebne izazove koje se odnose na njihove financijske doprinose, ali ne samo to. Druga su pitanja relevantna za njih, a ja spomenut ću dva. Jedno je članstvo u sustavu zaštite institucija što je važan čimbenik ublažavanja rizika i ako bismo mogli procijeniti traju e, ima li članstvo u toj organizaciji u utjecaj na e, procjenu rizika kojem su izložene te manje institucije i nalaze li se one zahvaljujući tome u manje nepovoljnoj situaciji. I drugo pitanje se odnosi na odgovornost e, unutar skupina unutar grupe koje se E, što čime podrazumijevam grupacije banaka, ali također i manje institucije, između ostalih zadruge, koje su organizirane u mreže. Zanima me mogu li i te banke koje su umrežene uživati isto tako izuzeće koje će ih staviti u manji nepovoljan e, položaj. Evo, htjela sam samo podijeliti ta razmatranja sa vama, Mišelj. I posljednji govornik, samo kratko, Sven Gigold. Hvala, gospodine Barnije. I u moje ime na uvijek plodnoj i izvrsnoj suradnji. Mislim da ćete nam nedostajati i nadam se da ćemo vas možda moći zadržati nešto dulje jer nisam baš uvjeren da će gospodin Hill preuzeti vaše mjesto, a možda će gospodin Juncker e, trebati ipak malo prilagoditi svoj prijedlog e, i učiniti ga prikladnijim. No, imam jedno konkretno pitanje izvan okvira ovoga što sam rekao. U nacrtu delegiranog akta za solventnost 2 koji je već sada neko vrijeme u opticaju među lobistima, možemo vidjeti da podešavanje ABS proizvoda, odnosno njegova kalibracija je smanjena i to više puta i to je dovolo do ocjene trostruko B ABS-a i također kalibracije od multiplikatora rizika od 17%, a onda su tu intervenirale neke zemlje članice iznenada je e, kalibracija smanjena na 8,5%, a zatim je DG Ekfin zatražila da se to smanji još i više, što je spalo na 5%. Dakle, u vrlo kratko vrijeme došlo je do značajnog smanjenja čimbenika rizika i dok se prva kalibracija temeljila na podacima miope, zanima me na čemu su se temeljila zna, e, daljnja smanjenja e, čimbenika rizika. Bilo bi zanimljivo to, e, to čuti i zanima me zapravo koja je empirijska osnova za smanjenje tog multiplikatora rizika za ABS proizvode. Izvolite, gospodine Barnier. Sur la question, président, qui a été posée, nisam malo prije odgovorio na jedno pitanje vezano uz eh, odbijanje od poreza naknada. Nemam još odgovor na to pitanje. Naravno, treba spriječiti dvostruko porezivanje. Eh, ako sam dobro shvatio zbog čega je kolega zabrinut, mi radimo i sa pravnom službom i želimo e, pronaći najbolje rješenje kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje. Zahvaljujem gospodinu Hokmarku na suradnji na velikim temama proteklih godina, a to će se nastaviti i kada je riječ o strukturnoj reformi banaka, budući da je on izvjestitelj na tu temu. Ono što vam ja mogu zamčiti jest da ćemo mi biti vjerni tekstu akata prve razine, e, naravno pod nadzorom parlamenta i vijeća. Ja ću svakako uzeti u obzir volju su zakonodavaca. E, to nije upitno, ne radi se o tome da ću ja na bilo koji način izobličiti e, tekstove prvobitnih akata kroz delegirane akte. Ja vam mogu, mogu vam to zajamčiti svima. E, istovremeno nama je povjerena zadaća da pod vašim nadzorom radimo na delegiranim aktima kako bi e, doneseni tekstovi mogli e, operativno profunkcionirati. E, vezano uz rizik, e, vezano uz trenutno stanje i sve što je do sada odrađeno, te bih reći da ne može biti cilj da se u potpunosti uklone rizici. To je nemoguće kako u ovom području, tako i općenito u gospodarstvu. Cilj je da se pokušaju predvidjeti rizici, da se mogu nadzirati i da se predvide sredstva, instrumenti za nošenje s rizikom. Prevencija je mnogo jeftinija od korekcije, a kada se ide u korekciju, onda se mora pripremiti naknada štete jer e, ako se unaprijed odredi naknada štete to je mnogo bolje nego da se to radi na neorganiziran način. Kao što sam rekao, bitno je da se tekstovi koji su usvojeni primjenjuju, da se donesu delegirani akti i naravno tu je i bitna uloga supervizije. Mi smo izvršili jednu opću studiju utjecaja, sada kada imamo odgovarajuće akte, naravno treba se koristiti i revizijska klauzula koja je predviđena u velikom broju akata. U novoj fazi e, regulacije e, ne možemo ponovno odrađivati ono što je već već postoji moramo e, se moći prilagoditi novim situacijama. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu, e, trebamo raditi na provedbi postojećih akata. Postoje još neke teme koje zahtijevaju vaš angažman. Spomenuo sam neke moguće teme, primjerice da Europska unija kroz postojeće ili novo tijelo dobije mogućnost izricanja sankcija e, financijskim ustanovama. E, naravno, riječ je o financijskim ustanovama koje bi dovodile u pitanje financijsku stabilnost i e, koje bi kršila, kršile propise Europske unije u tom području. Zatim postavljeno je pitanje razmjernosti odnosa malih i velikih banaka. Uzeli smo u obzir veličinu banaka i njihovu važnost, posebno velikih banaka. Vidjeli ste i kroz ove brojke koje sam naveo da one banke koje imaju najveću aktivu da će plaćati i najveći doprinos u fond za e, sanaciju banaka. Prije nego što se uzmu u obzir kompleksna pitanja e, derivata, e, velike banke će plaćati više od 90%, e, srednje 9%, a najmanje će plaćati 1% doprinosa. Tako da na taj način se može steći uvid o brojkama s kojima radimo. Zatim bilo je pitanje o derivatima. To je jedno od pitanja na kojem radimo sa malim bankama. Tu se pojavljuje jedan e, jedno pitanje koje se dovodi u vezu sa e, nepostojanjem računovodstvenih normi, tako da postoje različite situacije u pojedinim zemljama, a to ovisi i o bankama, ovisno o tome koje računovodstvene norme primjenjuju i kako ne bi došlo do nekih incidenata unutar Europske unije mogli bismo e, predvidjeti jednu situaciju u kojem se e, prudencijalno postupanje prema e, rizičnim faktorima, odnosno pokazateljima, e, bi se to moglo primjenjivati na derivate kod određivanja godišnjeg doprinosa. Možete sutra postaviti pitanje e, kolegi o tome, dakle koje bi bilo kompromisno rješenje, dakle da li bi se to temeljilo na računovodstvenim pravilima ili na prudencijalnim normama iz CRD-a. Zahvaljujem također e, i ostalim kolegama e, i zahvaljujem što, se, što, su se spomenuli vremenski rokovi. E, dakle, radimo na CRD4 kao i na e, direktivi Solventnost 2 e, kako bismo što prije predstavili iznijeli te tekstove. Kao vidite da mi uistinu uvažavamo rad parlamentaraca i mi ćemo to nastojati predstaviti u listopadu, ako bude moguće. Već smo sada odradili velik dio posla zajedno s vama i s vijećem. A kako bismo ispunili taj cilj, htio bih samo reći da iz pravnih razloga, e, dakle to čak nema veze sa mojom voljom, ne isključujem činjenicu da bi se e, provedbene mjere mogle službeno predstaviti tek u studenom. Međutim, mi poduzivamo sve i radimo na tim e, tekstovima. Zahvaljujem također kolegi e, Langenu na suradnji, zahvaljujem mu na ukazanom povjerenju i prijateljskom stavu. To mi je bilo vrlo bitno. Vezano uz derivate, da mi razgovaramo o tome s Amerikancima i rekao sam da e, se tu radi u jednom ozračju povjerenja, ali da nitko nije naivan. I rekao sam timu Basatu još prošli tjedan u telefonskom razgovoru. Mi kolege su bili u Washingtonu kako bi se susreli s njegovim suradnicima. Dakle, što se tiče ovog popisa koji bi trebao izići, koji bi trebao biti objavljen, mi surađujemo e, s njima i s njihovim službama. i Ja smatram da bi bilo poželjno da se do kraja mog mandata dođe do dogovora sa Amerikancima. Kolegica Hubner, zahvaljujem vama također na angažmanu. Vi ste spomenuli pitanje e, pitanje eventualnog isključivanja obaveza nekih članova. To se može dopustiti ukoliko funkcioniranje tog IPS-a e, funkcionira kao bankarska grupa. Dakle, možda možete s Olivijevom o tome porazgovarati. Mi e, nastojimo doći do vrlo jasne formulacije. Dakle, radimo na tome da se isključe e, te situacije unutar grupe. To bi moglo dovesti do smanjenja od 10% i smatramo da to može zapravo E, više dati prednost velikim bankama nego manjim bankama. Sve odluke koje smo donijeli idu u smjeru olakšavanja rada manjih banaka i manjih financijskih ustanova, dakle tu su isto tako i štedne zadruge koje ste vi spomenuli Danuta. Zahvaljujem i Svenu Gigoldu na suradnji. Neću sada ulaziti u raspravu o budućem sastavu komisije. Ne bih htio da se smanji stupanj zahtjevnosti normi. Naprotiv, ja bih htio da se u sklopu direktive o solventnosti ohrabri sekuritizacija visoke kvalitete. E, uvjeren sam da je tu želju iskazao i predsjednik Europske središnje banke gospodin Dragi, a sve to u svrhu olakšavanja financiranja realnog sektora. Mislim da ćete s novom komisijom mnogo razgovarati o programu ulaganja. Europska središnja banka će odigrati svoj dio odnosno svoju ulogu. Smatram da kroz propise moramo uz odgovarajuće e, mjere predostrožnosti, raditi na financiranju realnog gospodarstva i upravo sekuritizacija e, može doprinijeti e, naravno uz visoke standardne i transparentnost takvom cilju. Mi radimo na temelju onoga što je odradila EIOPA. E, naravno, ja sam mnogo surađivao s njima kao i sa drugim e, nadzornim tijelima. Mi radimo e, na vrlo stručnim pitanjima s njima i prije nego se donese konačna odluka, uvjeren sam da ćemo uzeti u obzir mišljenje EIOPE Uostalom u Milanu je pred e, vijećem ministara kolega bio vrlo odlučan. Ja sam saslušao i komentare ministara. Oni su nadležni za gospodarstvo u svojoj zemlji i mnogo od njih se zalagalo za sekuritizaciju, tako da evo radimo između nekako tu u tom prostoru. Hvala. Hvala povjereniku Barnjevu. really thank you for being here, for what... Hvala na tome što ste došli danas i na svemu što ste učinili tijekom svog mandata. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu. I sutra ćemo nastaviti raspravu o delegiranim aktima u 17 sati. I također obavještavam članove da imamo novu web stranicu na koju možete pristupiti svim delegiranim i provedbenim aktima. Znači svi dokumenti su sada međusobno povezani i imamo taj novi alat. I na kraju zahvaljujem gospodinu Barnijevu i zaključujem ovaj sastanak. Hvala.